Poštovane dame i gospodo, e, počeli bismo sada jer imamo ograničeno vrijeme danas poslje podne. Srdačno vas pozdravljam na ovoj javnoj raspravi. E, radujem se što ste došli pozdravljam i predstavnike vijeća i kolege kolegice i mnoge zainteresirane koji su danas došli na ovu raspravu o službenim kontrolama u prehrambenom lancu. Tema je zdravlje životinja i zdravlje ljudi, ali unutarnje tržište. Sve su to važne teme u Europskoj uniji. E, moramo istovremeno sve to zajamčiti i Europska unija zbog toga ima niz propisa koji se tiču rizika koji mogu nastupiti unutar prehrambenog lanca. Pojam prehrambenog lanca još uvijek e, nije toliko star i također može se koristiti u vrlo širokom smislu. Prehrambeni lanac obuhvaća sve procese aktivnosti e, koji se tiču hrane i njihove proizvodnje Više od, 2000, od 2004. godine kad je Europski parlament vijeću da u uredbu, odnosno pravni okvir za provedbu e, službenih kontrola. Od tada je Europska komisija dala prijedlog o novoj uredbi, odnosno dalje jedan prijedlog. Ta uredba trebala bi dosadašnju uredbu e, E, isto tako kao i ni sektorski uredi zamijeniti. Cilj jest da stvorimo jedan transparentan i e, održiv pravni okvir koji je usklađen sa stvarnim potrebama. Učinkovita upotreba sustava službenih kontrola jest jako važna. Prijedlog komisije dio je e, jednog paketa koji se tiče pravne stečevine na, području e, zdravlja životinja i zdravlja ljudi i biljaka. Radujem se brojnim prezentacijama koje ćemo čuti od predstavnika iz uprave, iz e, zdravstvene prakse, ali i koji dolaze od strane potrošača. Predala bih e, riječ Mariju Prilu, izvjestitelju koji će dati i odboru za okoliš iz parlamenta o ovome našem sastanku. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Bit ću vrlo kratak, zato što želim ostaviti prostora i vremena raspravi te prezentaciji našim stručnjacima. Dopustite mi samo da najprije zahvalim svim govornicima te brojnim sud, sudionicima na raspravi o ovoj vrlo važnoj temi službenih kontrola koja po prvi puta u jednom zakonodavnom tekstu uključuje sve sektore poljoprivredno-prehrambenog sektora. Želim zahvaliti Litavskom predsjedništvu te povjereniku Borgu na njihovom konstruktivnom dijalogu i odličnoj suradnji u pogledu analize ovog složenog zakonodavnog prijedloga. Kao što sam spomenuo, jako, će jako je puno tema zapravo dio ove rasprave, no nećemo uspjeti o svemu razgovarati ne zbog toga što su neke teme manje važne, već više zbog toga što nećemo imati dovoljno vremena. Htio bih reći da da je prehrambeno poljoprivredni sektor druga najvažnija gospodarska grana Europske unije. Govorimo o gotovo 48 milijuna radnika te ukupnom prometu od 750 milijardi eura godišnje. poljoprivredno prehrambeni proizvodi u Europi su najsigurniji na svijetu. No, unatoč tome što imamo vrlo specifičan zakonodavni okvir, svejedno su nam se dogodili skandali koji su vidjeli sudjelovanje tog sektora u posljednjih nekoliko godina i to posebice ovaj posljednji s konjskim mesom. Prijedlog uredbe dakle, cilja na pojednostavljivanje e, zakonodavnih postupaka i želim čestitati općoj upravi Sanko na vrlo napornom radu u ovih proteklih nekoliko godina kako bismo došli do novoga prijedloga. Uredba 882 iz 2004. ostavlja prostor za tumačenje zemljama članicama i zato ćemo morati Dakle, kad govorimo o budućoj uredbi, što je bliže definirati pravila koja ćemo u njoj propisati. Ne želimo oslabiti tekst, no o tome ćemo čuti mišljenje naših stručnjaka. Cilj današnje rasprave je slušati i shvatiti i zato sam uvjeren da će prezentacija te rasprava sa stručnjacima sa predstavnicima glavnih organizacija u Europskoj uniji te nadležnih tijela da će nam pomoći da dublje shvatimo ove teme, da produbimo raspravu te da sagledamo i čujemo stajalište onih koji zapravo moraju provoditi propise koje mi definiramo u našim zakonima. Moramo čuti njihov stav, zato što ćemo jedino na taj način moći utvrditi postoje li neki problemi te na koji način te probleme savladati. Hvala vam. Hvala vama kao izvjestitelju. Eh, drage kolegice, drage gosti, poštovani povjerenici, smatram da je dobro da govorimo o ovom sustavu o službenih kontrola unutar eh, prehrambenog lanca i što to želimo ujednačiti. Učinkovitost eh, sustava kontrola mora se poboljšati. To smo opetovano ustvrđivali posljednjih godina. Zbog toga su aktivnosti komisije koje se poduzimaju za pozdraviti. No moramo prije svega paziti na to da e, se držimo prava, da provodimo prava i Moramo također raditi na povjerenju potrošača, moramo ga ponovo uspostaviti, ali i održati. Ne smijemo pritom zaboraviti da valja uzeti u obzir i povjerenje e, trećih zemalja u naše sustave kontrola. To je posebice važno za izvoz europskih proizvoda moramo paziti da e, javno zdravlje bude i dalje sigurno te da ga i dalje čuvamo. Percepcija javnih zadaća mora se vršiti na državnoj razini. razini. Moramo uključiti poduzeća i pogone u sustav kontrola, ali ne smijemo pretjerati sa svojim e, zahtjevima. Moramo pronaći određenu ravnotežu. Pozdravljam stoga što ovdje danas imamo e, jako e, mnogo stručnih savjetnika i možemo odaslati vrlo dobru sliku i vidjeti što bismo mogli poboljšati u tekstovima koji su pred nama, kako možemo dati svoj obol da bismo došli do rezultata sa kojim će sve strane biti donekle zadovoljne i koje možemo dobro predstavljati prema van. Naravno, moramo i e, raditi na povjerenju jer nam je ono prijeko potrebno. Radujem se unapred našoj raspravi i želim svima nama puno uspjeha u radu. Hvala. Riječ predajem gospodinu Davidasu Klijunčkiju koji je zamjenik predsjedatelja radne skupine Vijeća za službeni nadzor. Uh, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, izvjestitelju, uvaženi zastupnici odbora, dame i gospodo. Najprije u ime litavskog ministra poljoprivrede, gospodina Jukne, Htio bih vam zahvaliti na pozivu na ovaj važan događaj i ujedno ga ispričati što nije mogao sudjelovati na ovoj raspravi. Kao što znate, Litva se suočava s problemima budući da je Rusija nedavno uvela zabranu uvoza mliječnih proizvoda i stoga naš ministar mora e, biti kod kuće i rješavati ovu problematičnu situaciju i zbog toga nije mogao prisustvovati današnjoj raspravi. E, zato je mene zamolio da e, danas sudjelujem ovdje kako bismo vam dokazali koliko važnosti mi kao predsjedništvo dajemo ovoj temi. Ovo je događaj za nas dobra prilika da čujemo preliminarne komentare od e, zastupnika koji su ujedno članovi ovog odbora. Osim toga, želimo čuti mišljenje i ostalih dionika, uključujući i one koji su sudjelovali u sličnim događajima koje je organizirala Kopa Kođeka, u suradnji s Irskom, Irskim predsjedništvom proteklog svibnja i imali su više vremena analizirati detalje prijedloga. Ovaj je prijedlog dio paketa koji uključuje i zdravlje bilja, e, zdravlje reprodukcijskog materijala za bilje, zatim hranu i hranu za životinje. Sve je to predstavljeno proteklog svibnja. Prijedlog cilja na usklađivanje postojećih propisa, službene kontrole i ostale aktivnosti su ključne radi učinkovite provedbe propisa o zdravlju o sigurnosti hrane i hrane za životinje, e, proizvoda za zaštitu bilja te reproduktivnog materijala. Dopustite mi da kažem da je ova tema vrlo važna litavskom predsjedništvu za vrijeme predsjedanja vijećem i doista želimo ostvariti najveći mogući napredak u vijeću. Do sada smo naporno radili na prijedlogu e, troškova koji će uskoro morati biti usvojen. Što se tiče prijedloga o službenim kontrolama, trenutačno se provodi tehnička analiza Trebati će više vremena nego što smo bili predvidjeli na početku, zato što predsjedništvo smatra da je potrebno ponuditi dovoljno vremena za sve potrebne rasprave. Kao što je to dio paketa, ključno je da osiguramo dosljednost e, u svim tekstovima, te da bude dovoljno vremena za unutarnje konzultancije i raspravu sa zemljama članicama, te da se poštuje definirani raspored. No, do kraja ove godine ćemo dakle započeti pregovore, istovremeno ćemo nastaviti sa tehničkim analizama kako bismo mogli što prije, dakle što više ubrzati rad u vijeću. Mi smo kao predsjedništvo spremni naravno ostati e, u kontaktu s vama gospodine Pirillo, obavještavat ćemo vas o našem napretku i hvala vam na pozornosti. Hvala vam za ovo dobro predstavljanje i sada bih predala riječ u Borgu, Evropskom povjereniku za zdravlje. Thank you Hvala vam, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Ovo je odlična prilika zapravo što radimo s ovim zakonskim propisima. Ovdje ne govorimo samo o jednom propisu, već o cijelom paketu koji uključuje E, zdravlje životinja, zdravlje bilja, zdravlje reproduktivnog materijala za bilje, službene kontrole te upravljanje troškovima u svim ovim sektorima. Osim toga, naravno, ne, nije, ne moram ponavljati koliko su službene kontrole važne, budući da je Europa jedna od e, regija u svijetu koja ima najstrože propise o sigurnosti hrane, a ipak nam se dogode s vremena na vrijeme skandali sa sigurnosti hrane. Pravila postoje, zemlje članice ih provode u čitavom nizu sektora i to dakle na učinkovit način i jako je važno da e, se provjere i kontrole zemalja članica nadopunjavaju provjerama sa strane komisije i od strane neovisnih stručnjaka. Kao što znate, taj je paket, e, na tome smo počeli raditi 6. svibnja, već svi manje više znate sadržaj paketa. I isto tako, budući da je već spomenut skandal s konjskim mesom, da je paket izmijenjen kako bi se uključile reakcije mm, na taj skandal i to sa pravne strane. To nikad nije bio problem sa sigurnosti hrane, već eh, s prijevarom u području označavanja hrane. Tako da sada predlažemo po prvi puta dakle, da ćemo definirati ne samo kazne, već da te kazne moraju biti takve da odražavaju prihod koji su te ti subjekti koji su prekršili zakon od toga dobili. I istovremeno predlažemo da kad budemo imali koordinirani plan kontrola, kao što smo pokrenuli odmah nakon e, skandala, na primjer testiranje DNA u svim zemljama članicama, da vidimo dakle je li bila prisutna konjetina u e, govedini, ili dakle da li su se na tržištu našli proizvodi koji se nikad nisu smjeli naći na tržištu kao hrana. Dakle, da to sve na kraju ima obvezujuće učinke. Kada smo radili te, e, ta testiranja DNA, moram reći da gotovo sve zemlje članice su išle i iznad cilja kojeg je komisija predložila, dakle cilja koji se odnosi na broj inspekcija. Za velike zemlje bilo je predloženo da imaju 250 testiranja, na kraju su ih imali preko 800. Isto tako bio je dakle, zahtjev da se e, provode sam na određenom uzroku zaklanih konja, a zemlje članice su zapravo provele testiranje na jako velikom broju. Dakle, nakon svih tih događaja sad dajemo jedan pravni okvir e, kako bismo mogli u budući reagirati na takve situacije. Osim toga, postoje još neka pitanja koja bih volio pojasniti, jer mi se čini da bi moglo doći do rasprava unutar ove institucije, ali i izvan nje. E, htio bih se koncentrirati samo na dvije tome, teme iz tih propisa i to financiranje e, te pitanje delegiranih akata. Što se tiče financiranja službenih kontrola, dopustite mi samo da kažem da održivost e, sustava kontrola Europske unije te nacionalnih službi zaduženih za kontrolu je ovdje uvelike na kocki. I ne možemo se dopustiti e, rezove u kapacitetima zemalja članica, jer bi to naravno negativno utjecalo na učinkovito provođenje kontrola i dovelo nas do mogućnosti E, rizika za sigurnost hrane. Već su se pojavila određena upozorenja da ekonomska kriza vodi prema smanjenju broja kontrola u nekim zemljama članicama. I naravno ne moram vam objašnjavati zašto to predstavlja rizik ne samo za sigurnost potrošača već i e, dakle za pouzdanost cijelog sustava Europske unije. I sada dakle kad mm, ako ću govoriti o naknadama Dakle, e, u ovom trenutku se one primjenjuju samo na određena područja, a zapravo u ovom nacrtu zakona se priznaje da e, službene kontrole se moraju provoditi duž cijelog e, lanca proizvodnje hrane i to zapravo predstavlja dodatnu vrijednost kontrolama. I znam, dakle, da moramo učinkovito planirati i izvršavati službene kontrole. No, taj prijedlog, dakle, da uvodimo obavezne naknade, ne samo određene sektore, nego u sve sektore, da to nije izolirani prijedlog. I to znači da se mora i analizirati. Jer ono što komisija predlaže u ovom paketu kad govorimo o kontrolama i naknadama, je da će zahtjevi što se tiču naknada biti stroži i to u pogledu transparentnosti, odgovornosti i prema građanima i prema e, subjektima u poslovanju s hranom i ostalim dakle, tvrtkama. Tako da i jedni i drugi će imati pristup detaljnim informacijama o tome kako se kontrole financiraju, kako se naknade izračunavaju, kako se troše, te o tome na koji je način osigurano da se ti resursi koriste na učinkovit način. Tako da zapravo širimo prikupljanje obaveznih naknada na ključne aktivnosti prehrambeno-poljoprivrednog lanca. To će osigurati održivost službenih kontrola tako što ćemo umanjiti ovisnost o lokalnim proračunskim odlukama, istovremeno povećavajući Dakle, paralelno ćemo povećati i odgovornost tijela nadležnih za nadzor. Dakle, kako oni izvršavaju svoje obveze provođenja kontrola. No, mikrotvrtke u svom čitavom zapravo sektoru će biti izuzete iz ovog zahtjeva da se plaćaju naknade i to je u skladu sa politikom komisije kako bi se smanjio smanjilo regulatorno opterećenje i kako se ne bi previše opteretile mikro tvrtke. Delegirani akti. E, dakle, drugi element prijedloga odnosi se na korištenje delegiranih akata za usklađivanje, za usvajanje oko nekoliko e, propisa i znam da je parlament malo alergičan na delegirane akte ali i nacionalni parlamenti svaki put kad parlament delegira određene propise izvršnom tijelu, to je uglavnom popraćeno čitavim nizom uvjeta. Sjećam se kada sam ja bio student, Dakle, imali smo jedan, jednu, jednu knjigu o Ustavu koju je napisao jedan engleski autor i u kojoj je pisalo Dakle, da se na taj način samo stavlja meso na suhe kosti zakona. Dakle, što to znači? Dakle, ti će se propisi koristiti kako bismo ispunili praznine, kako bismo kako ne bismo opteretili glavne propise s nepotrebnim detaljima. Zamislite da nemamo nikakvih sekundarnih propisa, nekakvih delegiranih akata, znači da bismo sve morali uključiti u glavni propis i to bi postalo previše pedantno. A osim toga, to nam ne bi osiguralo, to jest omogućilo dovoljno fleksibilnosti da se prilagodimo dakle, situaciji koja se odvija. I naravno, svi znamo da je sve veći parlamentarni nadzor baš kao i na razini vijeća kada govorimo o delegiranim e, propisima. Tako da ako imamo profile rizika određenih e, aktivnosti koje se odvijaju ili se pojave nove opasnosti, kroz delegirane propise, kroz delegirane akte ćemo imati mogućnost brže reagirati na takve situacije. No, naravno, odluka će biti dakle, na suzakonodavcu, dakle i na vama, tako da pozivam vas da ako želite mm, slobodno povećajte, dakle stavite više zahtjeva, ali molim vas nemojte to, e, nemojte se potpuno tome usprotiviti. Sada ću se nakratko osvrnuti na nove dobrobiti koje nam donosi novi propisi, to su granične kontrole. Čuo sam žalbe, pritužbe da smo ponekad e, prestrogi u s proizvođačima hrane u Europskoj uniji, a da nismo dovoljno strongi sa proizvođačima iz drugih zemalja. S ovom uredbom mislim da ćemo imati učinkovitiju e, raspodjelu resursa namijenjenih kontroli, da ćemo smanjiti opterećenja za subjekte tako da u uvoznici životinja i proizvoda koji su, dakle moraju proći kontrolu kad ulaze u Europsku uniju imati će jednostavniji e, mehanizam koji se temelji na riziku i to u potpunosti za, za granične kontrole. Zatim, e, ovom će se uredbom osigurati jednostavnije procedure, jedinstveni format za dokumente te elektronsku dokumentaciju. Tako da novi sustav će osigurati da kontrole na našim granicama uvijek budu prilagođene razini rizika koji je povezan sa mm, proizvodima koji ulaze u Europsku uniju iz trećih zemalja. Što se tiče mjera protiv e, prijevara i sada dolazim do svojih zaključnih opaski. Potrošači i iskreni Dakle, poduzetnici zapravo moraju se dobro osjećati zato što će jedan dio e, napora za kontrole od strane nadležnih tijela, dakle da će biti usmjerena specifične kontrole kako bi se otkrile namjerna kršenja propisa Europske unije. I posljednji skandal sa konjskim mesom je pokazao da više pozornosti moramo e, usmjeriti na moguće znakove takvih nepoštenih praksi kako bismo već u ranijoj fazi mogli identificirati te eliminirati takve nepravedne postupke. I kao što sam rekao, nova pravila će tražiti, zapravo će zahtijevati dakle, da financijske kazne budu definirane na razinama, da se dakle, e, da budu u skladu sa prihodom kojeg je e, dakle, poduzetnik koji je prevario ostvario. Isto tako radi se na razvoju poboljšanih alata za prekograničnu suradnju između nadležnih tijela zemalja članica. E, I dopustite mi na kraju da kažem da jednom kad odobrimo ove propise, oni će dakle osigurati bolje funkcioniranje cijelog sustava u budućnosti i zahvaljujem našem izvjestitelju te odboru za zaštitu okoliša zdravlja e, u parlamentu i ostajem vam tu na raspolaganju za pitanja. Hvala. To je jedna jako osjetljiva tema, ali kada govorimo o tome, to je vrlo osjetljivo e, za ljude u Europi i Mene e, ta pitanja e, jako diraju. Kako ćemo se nositi sa, e, sa skandalima? Spomenuli ste skandal sa mesom. Vidimo da tu nisu ujednačena pravila i pitanje je kako postići ravnotežu, kako postići ravnotežu između prava koje postoji i njegove primjene. Kada govorimo o delegiranim aktima, onda smo svi vrlo osjetljivi, ali to znači i da parlament mora dati jasna e, pravila i norme e, nakon toga se na njih može nadovezati i komisija. Zbog toga je veoma važno da mi na političkoj razini o tome raspravljamo i da se možda i ne slažemo. Teme kolege i kolegice nalaze se na vašim stolovima. E, to je vrlo širok spektar tema i zaista me raduje što su s nama mnogi stručnjaci i e, eksperti danas ovdje s nama. E, imamo, malo smo raspodijelili zadaće danas ovdje u predsjedništvu i odmah bih predala riječ Horstu Schnellhartu koji će dati riječ stručnjacima, ali oni će biti moderator. On je i izvjestitelj za ovu tematiku, izvoli, imaš riječ. Hvala potpredsjednice, dame i gospodo. Ja vas srdačno pozdravljam na ovoj javnoj raspravi i drago mi je da je i e, povjerenik uspio doći. Smatram da je to vrlo važna tema. Prije nego što pređem na glavnu stvar, samo jednu usputnu opasku o delegiranim pravnim aktima. Povjerenik je to jasno istaknuo. Mislim da možemo ispuniti želju kada on kaže molim vas skratite, nemojte skratiti te akte, ali mi imamo želju da ti delegirani akti, odnosno formulacije koje su u tim aktima budu tako jasne da ne dođe do nikakvih iznenađenja e, kod njihove primjene. Dakle, jasne formulacije što bi trebao biti delegirani akt. Sa time se slažemo da to treba tako oblikovati. Dame i gospodo, imamo mnogo toga za napraviti u pogledu ovog novog sustava. To je sasvim sigurno jedno opširno pitanje kojim nas je zadužila komisija e, trebamo napraviti reviziju uredbe 882 reviziju smo napravili i e, to je bilo u jako jednom opširnom okviru. Nešto smo manje očekivali da će to biti, ali to ne znači da je to loše, jer kako vidimo, Eh, vidjet ćemo kako će ići rasprava u parlamentu i kako će na kraju izgledati ovaj naš prijedlog. Imamo danas eh, ovdje različite govornike. Eh, prvo bih ih kratko predstavio. Da, Prvo imamo Erika Pudelea, on je iz, direktor za sigurnost prehrambenog lanca. Također je s nama Mihael Skanel, on je direktor Europskog ureda za hranu i veterinarstvo. Osim toga s nama je dr. Martin Hartmann, predsjednik Njemačkog udruženja službenih veterinara. Ovdje sjedi ispred, e, pored mene. Onda imamo ovdje Silvija Borela. To, evo, Nabrajam vam naše govornike redom, a gospodin borelo je glavni direktor glavne uprave za veterinarstvo, zdravlje i hranu iz Ministarstva zdravstva u Italiji. Nadam se da sam dobro rekao naziv institucije. Onda imamo i predstavnike lokalnih tijela iz Ujedinjenog kraljevstva, to je John Barnes. On je E, direktor uprave za higijenu iz e, glavne uprave za prehranu iz Francuskog ministarstva poljoprivrede i imali smo i savjetnike za ovu javnu raspravu, to su kanadske kolege koji također prerađuju svoje propise za službene kontrole Nemamo predstavnika SAD-a koji nisu došli. Nemamo, im, nemamo niti prisutne kolege s, Kanade, ali Kanadska služba je za ovu našu prigodu pripremila jednu prezentaciju i kratak video koju ste primili. Raduje me što su danas, što je danas s nama Clarislaj Engi, nadam se da sam dobro izgovorio ime. Je li bilo dobro? Je, hvala. Ona je predstavnica kanadske misije u Europskoj uniji. Veseli me što ste došli i raduje me što ćete sudjelovati u otvorenoj raspravi nakon ovih naših prezentacija. Sada bih zamolio naše govornike da se jave za riječ. Prvi je na redu doktor Erik Pudele. Izvolite. Oui, merci, monsieur le président. Il me revient un peu la tâche ingrate de... Hvala, gospodine predsjedavajući. Imam relativno tešku zadaću što se moram nadovezati na ove komentare eh, gospodina povjerenika Međutim, e, svi ste dobili PowerPoint prezentaciju od 30 slajdova, tako da mislim da ste svi imali dovoljno vremena da to proučite. Ova nova uredba se nadovezuje na onu staru uredbu iz 2004. Mislim da bi bilo dobro da se vratimo na tu uredbu iz 2004. u svjetlu iskustava inspektora, gospodin Skajmon će o tome govoriti, ali također i u svijetlu ovih različitih kriza do kojih je u međuvremenu došlo. Ovaj skandal sa konjetinom se dogodio relativno nedavno, no u međuvremenu smo imali bolest, e, epidemiju u Njemačkoj, 55 ljudi se razboljelo, e, morali su završiti na, završili su na dijalizi i to je bilo zbog infekcije e, Escherichia coli, odnosno nije bilo zbog ovih je koli u krastavcima i Španjolske, nego u, bilo radilo se o klicama koje su uvezene iz Egipta. No međutim, u svakom slučaju nije došlo do odgovarajućih kontrola kod uvoza i na licu mjesta. a to je bilo možda i zbog toga što se radilo o veoma male tvrtki, 12 eh, zaposlenih, no efekt takvih događaja e, može biti veoma velik, nesrazmjerno velik po javno zdravstvo. Svrha, odnosno cilj, je da se proširi područje primjene ove uredbe na cijeli prehrambeni lanac, zato što su u onoj staroj uredbi neki dijelovi ostali nepokriveni. Zdravlje e, biljaka, e, zatim e, reproduktivni materijal biljni e, i također e, životinski nusprodukti i tako dalje. Također željeli smo da se u svim sektorima provodi nadzor, neke stvari koje prije nisu postojale, a koje mi smatramo da su veoma važne, a to su nenajavljene provjere odnosno kontrole. To neće biti pravilo jer uglavnom morate ljudima najaviti da ćete provesti inspekciju kako bi, ne, kako bi odgovarajuća osoba bila tamo da dočekate inspektore. No međutim, morate e, omogućiti zakonskim propisima da se provedu te nenajavljene inspekcije, posebno ako postoji neka e, naznaka da postoji prevara ili da je došlo do izbijanja neke bolesti. Također smo htjeli imati fleksibilnija pravila i bolje koordinirano djelovanje. Ponekad se činilo da ne možemo imati i jedno i drugo na osnovu naših iskustava, dakle kontrole su provođene određeno e, prilično redovno na nekim proizvodima i to je bilo dosta kruto ali mislim da zaista postoji neka minimalna učestalost koja se mora propisati zakonom. Ali to se mora definirati od slučaja do slučaja. Moramo imati dakle te obvezne mjere koje se provode u slučaju da dođe do nesukladnosti. Još jedan faktor koji nije postojao u staroj uredbi bilo je mogućnost organiziranja obaveznih eh, koordiniranih planova kontrola povjerenik Borg je o tome govorio, znači DNK e, govedine koji se provjerava da li postoji DNK konjetine, to je bila preporuka, ali u tim teškim momentima s kojima se sada suočavamo, e, zemlje članice su provodile puno više testova nego što je bilo obavezno, ali to je bila jedna preporuka. U svakom slučaju mi nismo imali nikakvu pravnu osnovu da to nametnemo. Tako da sada tu uvodimo te obvezne e, provjere i obvezne planove. Također smo htjeli poboljšati administrativnu suradnju za provedbu ovih zakonskih propisa kako bi zemlje članice bolje surađivale. E, to je bila jedna od glavnih nedostataka te uredbe jer kada se pojave problemi, e, to neće utjecati samo na jednu zemlju članicu zbog globalizacije i zbog e, toga e, kako se lako i jednostavno danas trguje raznim robama. I mi smo htjeli ojačati suradnju između zemalja članica i tu administrativnu podršku kako bi se bolje i brže mogli razmjenjivati podaci i nažalost također zbog toga što često suradnja prestaje na granici između dviju zemalja članica unatoč tome što imamo unutarnje tržište, odnosno zajedničko tržište i to naravno nije dobro. U tom smislu htjeli smo uvesti jedan integrirani sustav upravljanja informacijama koji je sličan onom RAFSU, odnosno sustavu brzog e, upozoravanja e, na rizike u prehrambenom lancu. Već 35 godina taj sustav postoji, on omogućuje zemljama članicama da razmjenjuju te podatke preko komisije. Ako se utvrdi da neki proizvodi nisu u skladu sa ovim zakonskim propisima, sve zemlje dobiju tu obavijest, ali ovaj novi sustav će se uglavnom e, baviti samo e, prevarama u prehrambenom lancu. Također želimo uvesti e, teže kazne koje će izricati upravna tijela ili sudovi. Komisija smatra da je to malo osjetljivo pitanje, sigurno ste svjesni toga zato što Europska komisija ne želi usklađivati funkcioniranje sudova, odnosno postići da svi sudovi djeluju na isti način. No ipak e, mi želimo da te kazne budu tako teške da zaista odvraćaju e, ljude od počinjenja zločina i trebale bi biti svakako veće od moguće zarade od tih te nepoštenog, nepoštenog djelovanja. Još jedan učinak ove nove uredbe je ovaj. u staroj uredbi nije postojao integrirani sustav kontrola za kompletan prehrambeni lanac. To želimo uvesti i sada imamo jedan e, vrlo elaborirani sustav za žive životinje, za riblje proizvode, za proizvode životinskog porijekla kao što su ribe, meso i mliječni proizvodi. No zemlje članice imaju puno veće veću fleksibilnost za kad se radi o povrću ili o industrijskim proizvodima kao što je na primjer šećer. Mi želimo harmonizirati taj sustav koji će se zasnivati na procjeni rizika. I Agencija za sigurnost hrane Europske unije će nam nešto reći, će nam reći dakle da li postoji neka opasnost kod nekih proizvoda i mi svakako želimo tu poboljšati svoje znanje kako bismo bolje poznavali situaciju u zemlji zemljama iz kojih dolaze ti proizvodi zato što postoje proizvodi kod kojih se zaista baš ne provjerava puno toga u momentu uvoza, a za neke druge proizvode se e, mnogo toga kontrolira u svakom slučaju radit će se o procjeni rizika, dakle da li postoje nekakvi ostaci hormona, pesticida, da li postoji opasnost od e, zaraznih bolesti i na osnovi e, povjerenja koje možemo imati u sustav e, izdavanja potvrda u zemlji porijekla. Naravno, za, te provođenje tih kontrola moramo imati sredstva i mi svi znamo da nacionalna tijela koja se time bave zbog financijske krize e, režu sredstva, to se događa već nekoliko godina. Tako da često je došlo do smanjenja broja osoblja i sredstava u zemljama članicama, tako da smo mi mislili da bi bilo dobro uvesti sustav gdje bi se te kontrole financirale iz um, sredstava koje bismo dobili od same industrije, od samog sektora. Dakle, um, to je vrlo slično tome kao kada kompanije moraju potvrditi, odnosno platiti same kontrolu da li su njihove zgrade sigurne. Znači imali bismo obvezne naknade koje bi, iz kojih bi se onda pokrivali svi troškovi za eh, izobrazbu osoblja, zapošljavanje osoba, opremanja laboratorija i tako dalje. Ali naravno bila bi, bili bi tu izuzeci za mala i srednja poduzeća koja imaju manje od 10 eh, eh, zaposlenika. Sada prelazim na zadnji slajd u svojoj prezentaciji. Mi želimo da te službene, službene kontrole se organiziraju u svim zemljama članicama, da se to e, učini na jedan transparentan način e, kako bi e, svi dionici E, svi subjekti u poslovanju s hranom, e, svi potrošači i svi proizvođači hrane, farmeri, znali o čemu se tu radi, na koji način i kako se provode te provjere. I također bi se sastavljala izvješća o sukladnosti ili nesukladnosti i izvodili bi se zaključci. U ovom nacrtu uredbe mi smo pokušavali zapravo postići nekakvu ravnotežu između tih nacionalnih e, tijela koja će provoditi kontrole, onda e, industrijskog sektora, dakle od poljoprivrednika na više do supermarketa, restorana i svih drugih koji su uključeni u prehrambeni lanac e, i najvažniji akteri to su potrošači. Eto, to je to, gospodine predsjedavajući, to je kratka prezentacija ovog naše uredbe. Hvala, doktore Pule za ovo izlaganje. Mislim da ćemo o tome dosta raspraviti, već bi sada moglo se dati mnogo primjedaba. No, sada bih ipak dao riječ Mihajlu Skanelu, koji će nam e, nešto reći o revizijama u državama članicama. Izvolite. Uh, uh, Hvala. Mi provodimo otprilike dvjestotinjak takvih kontrola. Neću vam sada u svojoj prezentaciji govoriti o ukupno našem radu, tako da ću se usredotočiti na neka, neke glavne nalaze koji su, mislim, važni za ovaj naš rad u reviziji sustava službenih kontrola. Također naglašavam one nalaze koje su općenite prirode, dakle koji vrijede za više zemalja članica. Problem sa tim pitanjima koji su općeg značaja mogu oni mogu dugo ostati neotkriveni. Dakle, činjenica da ne postoji neka kriza, neki problem koji će privući pozornost, zapravo na neki način prikriva te probleme koji su generalne prirode. Daću vam neke konkretne primjere takvih problema. Jedna od stvari s kojima se suočavaju sve zemlje članice su resursi, sredstva. Jer postoji veoma, eh, veoma važni zahtjevi i oni moraju izvršavati veoma tešku zadaću, a to nije teško u ovakvoj financijskoj gospodarskoj situaciji. Moraju, mora se štedjeti, e, nema dovoljno financijskih sredstava, a istovremeno e, moraju izvršavati sve sofisticiranije i sofisticiranije zadaće. To je veoma velik problem i stalno se suočavaju sa novim rizicima. E, povjerenik Borži o tome govorio. Vrlo često kada dođe do ekonomske krize i sami subjekti u poslovanju s hranom moraju štedjeti i nađu se u financijskim problemima i zbog toga štede upravo tamo gdje se mora kontrolirati kvaliteta i zbog toga se stalno suočavamo sa tim problemima. U SAD-u E, oni upravo sada provode reviziju svog sustava kontrole. Jedan od indikatora koji razmatraju je financijska situacija u subjektima u poslovanju s hranom. E, naravno, tim koriste se podacima agencija koje utvrđuju bonitet. I veoma je jasno e, su utvrdili da ako se neka kompanija nađe u financijskim poteškoćama da je veća vjerojatnost da će štedjeti upravo na kontroli kvalitete i sigurnosti hrane vrlo često se moraju dati e, potvrde, e, certificirati se uvoz velike količine hrane. I to nije lako. E, imamo primjer Litve. Litvanski kolega se trenutno mora baktati sa vrlo nesrazmjernim zahtjevima od strane ruskih vlasti. Ali to nije novo. Sve zemlje članice se suočavaju sa takvim problemama i ova nova uredba mora stvoriti neke mehanizme koji će promicati e, izvozne interese Europske unije, kao što je napomenuo gospodin Korio, dakle također naglašavati kako e, europski e, proizvodi su izvanredne kvalitete. Također se tu radi i o potvrdama učinkovitosti kontrola zemlje članice e, ulažu ogromna sredstva, e, provode se, se ogroman broj inspekcija, e, provjera, kod uvoza, laboratorijski uzorci se provjeravaju i tako dalje. Međutim, često se suočavamo sa problemom da te kontrole možda nisu prikladne. Vrlo često rezultati nisu odgovarajući. Ne radi se o pravim kontrolama, to nisu najučinkovitije kontrole. Tako da u ovoj novoj uredbi moramo omogućiti e, tim nadležnim tijelima da upravo prepoznaju koje su kontrole one koje se moraju provesti i da na njih usredotoče potrebna sredstva. Što se tiče kazni, kolege su već o tome govorio, neću sada detaljno o tome govoriti, ali s jednom iznimkom. Često čujemo zahtjeve za strožim kaznama. E, o tome se govorilo i kod ovog skandala sa konjetinom gdje neki subjekti e, nisu, to jest previše su riskirali zato što su znali da neće morati platiti velike kazne ako ih se otkrije. No ipak moramo biti pažljivi, moramo uspostaviti ravnotežu. Moramo imati srazmjerne kazne, to je veoma važno naše iskustvo u našem uredu e, za veterinarstvo i hranu kazuje nam da su nekad kazne nesrazmjerne i zbog toga je nekad teško odgovarajućim tijelima da e, na odgovarajući način krivično goni one koji su za to odgovorni jer e, pravosudna tijela vrlo često su prestroga prema tijelima i e, naprosto kažu da nema dovoljno dokaza i odbace predmet. Moramo biti veoma pažljivi kod toga. Što se tiče pak e, organizacionih problema, mislim da je veoma jasno iz ovog e, prijedloga komisije, moramo omogućiti bolju osnovu za, koja bi omogućila da E, države članice imaju financijska sredstva da na odgovarajući način provode te kontrole. Jer bez dobre organizacije nećemo postići odgovarajući rezultat. Tako da je veoma važno da zemlje članice uspostave odgovarajuće strukture. Vrlo često imamo primjere loše organizacije gdje ne postoji komunikacija između različitih razina vlasti, između recimo saveznih, regionalnih vlasti i tako dalje. Ne postoji fleksibilnost u korištenju resursa. E, vrlo često primjerice odemo u državu članicu i vidimo da na jednom e, graničnom kontrolnom punktu e, osoblje ima previše posla, a u istoj toj zemlji članici na drugom graničnom prijelazu ima previše resursa, a premalo posla. Dakle, vrlo bi lako bilo riješiti taj problem, ali ne može se to napraviti zbog toga što ne postoji organizaciona fleksibilnost koja bi im omogućila da prebace sredstva na mjesto gdje su potrebna. Još jedan problem u organizaciji, što se također vidjelo u ovom skandalu s konjetinom, su novi zahtjevi e, prevara, kvaliteta i Naravno, e, provjere se uvijek e, fokusiraju na sigurnost jer to je ono najvažnije, za to se mora najviše sredstava upotrijebiti, ali onda su oni preopterećeni, tako da kad se od njih traži da kontroliraju kvalitetu ili geografsko porijeklo ili da se potvrdi da li se radi o ekološkom uzgoju ili ne. Znači to nije povezano sa sigurnošću. Vrlo često to ne bude prioritet i to onda ima svoje posljedice. A to je i razumljivo zato što je sigurnost glavni kriterij, glavni prioritet, ali moramo naći neko rješenje koje će nam omogućiti da ne zanemarimo ove druge važne aspekte i uredba mora iznaći način da ojača ono što zovemo e, višegodišnji nacionalni plan kontrole. A sada ću se usredotočiti na neke konkretne elemente. Znači, ti horizontalni, ti horizontalni problemi često ostaju, ostaju neotkriveni, ali nažalost e, često e, se često onda dođe do velikih i loših posljedica. Primjerice, Imali smo nekih problema e, u zemljama članicama sa otkoštenim e, mesom, e, uglavnom se radilo o higijenskim problemima, označavanju i uključivanju u mesne prerađevine. Onda što se tiče živih mekušaca, mi znamo da je to veoma isto dosta problematična stvar. Vrlo često kada odemo u zemlju članicu utvrdimo da tu postoje veliki problemi u klasifikaciji, E, zona gdje se proizvode i testiranje e, tih životinja na viruse i toksine. I tu ima nekih stvarno gadnih reperkusija na sigurnost hrane i veoma je važno da zemlje članice tu budu puno e, učinkovitije. Primarna proizvodnja, Erik je o tome također govorio, iskustvo nam je pokazalo da mnogo ovih kriza je, do njih je došlo kod ne, hrane neživotinskog porijekla i e, tijela koja provode kontrolu moraju zaista posvetiti više pozornosti i resursa tome. Govorim dakle o voću i povrću. Primjerice tu se, moraju, tu se mora e, poboljšati kvaliteta higijene, virusa i tako dalje. Što se tiče e, uvoza, imamo vrlo rigorozan sustav kontrole za hranu životinskog porijekla, a za proizvode neživotinskog porijekla to je puno e, manje strogo, ali mi moramo e, obuhvatiti sve sve prehrambene proizvode. I također e, problem toga praćenja u prehrambenom lancu je povezan s time. Moramo međutim ipak reći da zemlje članice su postigle ogroman uspjeh, ogroman napredak je postignut na planu sigurnosti hrane, Salmonela je praktički riješen problem. I sada moramo zapravo dalje nastaviti graditi na tom uspjehu koji smo postigli. To je problem s kojim se suočavamo sa ovom novom uredbom. Hvala. Hvala za ovaj opsežni izvještaj. Mislim da će to biti dobra osnova za daljni rad. Moći ćemo se poslužiti time što ste rekli. posebno me raduje što se svi govornici drže e, svog vremena jer ćemo tako se moći držati dnevnog reda. Gospodin Martin Hartman je naš sljedeći govornik koji će nam iznijeti neke prijedloge za poboljšanje Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici, raduje me što vam mogu predstaviti nacionalnu perspektivu što se tiče trenutnog zakonodavstva. Erlauben Sie mir kurz, dass ich den Bundesverband der Beamteten Dozvolite mi da vam predstavim Njemačko udruženje službenih veterinara. Njemačko udruženje službenih veterinara jest krovna udruga pokrajinskih 16 e, saveza i to je, oni mi zastupamo interese više od 5500 veterinara u, u državnoj službi. Naše udruženje je također član Europske udruge službenih veterinara, EASVO, a to je jedan dio Europske veterinarske federacije. Koje su naše zadaće našeg udruženja? One obuhvaćaju javno zdravlje, zdravlje životinja i dobrobit životinja. I onaj modern pojam One Health eh, koncept i sigurnost hrane od staje do stola, from table to table, upravo oni opisuju ono čime se mi bavimo u svakodnevnom radu naše osnovno polazište kada govorimo o e, sigurnosti hrane sljedeći, e, glasi na sljedeći način. Sigurnost hrane i kvaliteta hrane u Njemačkoj i u Europskoj zajednici u međuvremenu su postigli jedan vrlo visok nivo. Usprkos tome ne smijemo ostati na istome mjestu, moramo se truditi poboljšati to stanje, pogotovo kada uzmemo u obzir najnovije razvoje i promjene. Zbog toga načelno pozdravljam razvoj u kojem e, i smjer u kojem ide europsko pravo, odnosno u kojem ide ova uredba četvrte godine. E, radujem se pozitivnim e, napretku, ali neću ići previše u detalje, već ću iznijeti neke na napomene, neka pitanja i neke prijedloge kako poboljšati ovaj naš nacrt. U članku 7. gdje se govori o transparentnosti službenih kontrola, cilj jest da unutar Europske zajednice uvedemo jedinstvenu obvezu što se tiče javnih e, službenih kontrola. No to moramo E, uzeti sa e, zadrškom da vidimo koji su interesi e, potrošača i poduzetnika. Njemačka već dulje radi na tome da informira javnost i pokazalo se da je pravna osnova mora biti vrlo stabilna da bismo izbjegli probleme u praktičnoj provedbi predlažemo da u e, članku 7. stavak 3. jasno se kaže da neće doći do kršenja obveze čuvanja tajne ako se radi o činjeničnim informacijama koje proizlaze iz službenih kontrola. Iskustvo iz pozetnih godina pokazalo je, kao što smo danas već čuli, da e, ne postoje samo opasnosti po zdravlje, već e, postoje i određene smetnje za funkcioniranje normalnog tržišta. Naprimjer, imali smo onaj skandal sa konskim mesom. E, zbog toga smatramo da bi Europa morala imati dobru pravnu osnovu i koja bi morala informirati e, javnost i e, čak i kod onih e, namirnica koje nisu prikladne za konzumaciju ili čak e, i kod onih slučajeva koji se ne tiču samo nevažnih zabluda. Ako govorimo o službenim kontrolama u članku 15. One se tiču proizvoda životinskog porijekla koje su namijenjene za konzumaciju od strane ljudi. Još tu su tu neka otvorena pitanja s naše strane. U prvome stavku govori se o službenim kontrolama ali e, konkretni sadržaji sukcesivne e, regulative još uvijek nisu poznati zbog toga je nejasno u kojim slučajevima vrijedi ta obaveza da se provedu službene kontrole e, kada se one moraju provesti osim toga formulacija da mora bi provesti kontrole službeni e, veterinari e, otvara mnogo prostora za tumačenje. To bi se moralo razjasniti, treba konkretizirati i to bi bilo od velike pomoći. Sljedeća točka što želim, koju želim spomenuti jesu e, kontrole na granicama za životinje i životinje e, i proizvode životinskog porijekla. To su članci 47. i članak 53. Ne postoji ovdje iz našeg e, stanovištva jasna regulacija. S jedne strane kaže se da e, je fizička kontrola životinja u domeni službenog e, veterinara. To je dobro, ali fizička kontrola životinskih proizvoda za nju je zanuženo osoblje s odgovarajućim kvalifikacijama na području zdravlja životinja. E, što se zapravo po time podrazumijeva? Ta definicija je vrlo široko formulirana, jer radi se o kontroli živih životinja i kontroli životinja, e, proizvoda životinskog porijekla, a radi se i o odlukama koje se tiču suzbijanja zaraza i zaštite zdravlja životinja. Još bih želio reći kada govorimo o izdavanju certifikata za životinske proizvode, oni moraju biti potpisani od strane službenog veterinara u trećim zemljama. Fizičke kontrole bi trebale biti podložne e, službenom veterinaru. Što se tiče financiranja kontrola, to je jedna teška tema. Cilj je naravno da se osigura financiranje tih kontrola pomoću naknada koje bi pokrile sve troškove i to bi trebalo biti ravnopravno na razini čitave Europske unije. Iz našeg stanovištva dosadašnji e, sustav omogućava da se podignu te naknade i to nije tako loše. Postoje obvezne naknade, ali ova regulacija za e, fakultativno povećanje također bi bila u redu. Paušalne naknade prema našem mišljenju teško će se provesti sa pravnog stajališta. Ako dođe do obavezno, do podizanja naknada, onda bi propisi trebali biti jasniji i ujednačeni i trošak e, se mora moći pokriti. Podsjetio bih e, na slučaj sa mesom i ne želimo da dođe, želimo da dođe do čim manje postupaka pred Europskim sudom. Što se tiče oslobođenja plaćanja naknada malih poduzeća iz članka 82. Želimo smanjiti opterećenje za ta mala poduzeća, a ona se definiraju kao poduzeća sa manje od 10 zaposlenih i sa godišnjim prometom od dva, manjim od 2 milijuna eura. Tu mora biti jasno da bi u Njemačkoj to značilo da će 80 do 90% poduzeća biti oslobođeno od plaćanja naknada. Tu nastaje problem financiranja troškova. Imaćemo značajne gubitke prihoda kada govorimo o ispitivanjima u klaonicama i o ispitivanjima e, mesa koji se financiraju od takvih e, naknada, oni će imati manje prihoda nego prije, a morat će provoditi više kontrola. Osim toga, e, uvjeti će biti teški za provjeriti. Dosadašnja, dosadašnji propisi ostavljaju mnogo prostova za manever e, kako se raspodjeljuju ta poduzeća, odnosno tko može biti, a tko ne može biti oslobođen od plaćanja naknada. Ako oslobodimo mala poduzeća od plaćanja naknada, povećavamo problem javnog financiranja. Umjesto da smanjimo taj udio, to će prouzročiti veće troškove za proračun i teže ćemo financirati službene kontrole. Osim toga, cilj da se osigura održivost e, sustava kontrola i da se jamči sigurnost e, hrane bit će ugrožen. U članku 84. trebalo bi se regulirati da svi troškovi za kontrole koje idu iznad normalnih e, kontrola trebaju e, se plaćati. Mogle bi se eventualno utvrditi pragovi za minimalnu naknadu. To bi bilo jedno rješenje. I na posljedku, imamo li još nešto o čemu moramo razgovarati? Naravno, mnoga pitanja postavljaju se u vezi delegiranih akata. i moramo o tome još mnogo toga reći. Time bih završio svoje izlaganje i zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala gospodine Hartman za ove naputke i informacije koje ste nam dali. E, mnogi su od vas spomenuli financije, a gospodin Borelo će također nešto reći o tome i iznijeti svoje stajalište. Izvolite. Grazie, signor presidente. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Veliko, je veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ovdje pred vama i da imam priliku iznijeti vam stav nadležnog tijela u Italiji o ovoj toliko važnoj temi. Naše nadležno tijelo, odgovorno tijelo za provedbu integriranog plana kontrola. Iskoristio bih ovu priliku i mm, rekao komisiji da iznimno cijenim napore sa ovim novim prijedlogom uredbe, čiji je cilj racionalizirati i pojednostavniti normativni okvir službenih kontrola. No smatram da valjan sustav financiranja je ključni uvjet za postizanje učinkovitih kontrola te za zajamčiti jednaku, jednaku vrstu kontrola kojima će se zaštititi zdravlje ljudi, životinja te zdravlje bilja, a isto tako donijeti koristi gospodarskim subjektima u Europskoj uniji. Studija o prikupljenim porezima od strane zemalja članica za pokrivanje troškova službenih kontrola iz 2009. objavila ga je Europska komisija i ta je studija pokazala da glavni cilj da se zajamče potrebne, e, potrebne financijski resursi nije zapravo ostvario e, cilj koji je bio zadan u svim zemljama članicama. I to je spomenuo i kolega malo čas. No, novi propisi, to jest nove odredbe, mislim da neće na odgovarajući način riješiti poteškoće u postojećem sustavu. Ne samo to, već mislim da bi mogle pogoršati i ugroziti održivost cjelokupnog sustava, te povećati neravnomjernu primjenu službenih kontroli. Htio bih ovdje dakle, reći jednu općenitu opasku. Glavno načelo da stvarni troškovi službenih kontrola i da ih moraju isplatiti poduzetnici samo na temelju e, faktora rizika ne može ne uzeti u obzir da ovdje govorimo uglavnom kontrole zdravstvenog tipa. Takve kontrole se provode i zbog interesa poduzetnika, subjekta u poslovanju s hranom, koji zahvaljujući aktivnostima kontrole i certifikacije može onda na tržište, tržište staviti svoje proizvode već se te kontrole provode i u interesu zajednice, u interesu e, zaštite javnog zdravlja, kao što sam već i ranije rekao. I stoga kontrola i troškovi kontrola mora biti raspoređen, vidjet ćemo još kako, ali mora biti raspoređen između dakle, i javnosti i subjekata u poslovanju s hranom. za financijsko pokrivanje e, kontrola u cilju osiguravanja javnog zdravstva zemlje članice bi trebale doprinijeti bar jednim dijelom i to kroz e, dakle sredstva iz proračuna a subjektima u poslovanju s hranom ostaviti da pokrivaju samo one troškove naknada koje se odnose dakle na kontrole koje se odnose dakle za njihove privatne interese i nešto što su spomenuli inspektori e, ureda za hranu i veterinarstvo vrlo često naknade koje se daju dakle e, koje plaćaju subjekti u poslovanje s hranom na kraju ne dođu do nadležnih tijela koja su provela te kontrole tako da u uredbi bismo trebali ispraviti E, tu točku kako bismo osigurali da sve ono što je uplaćeno za potrebe službenih kontrola doista dođe do nadležnih tijela koja su provele te kontrole. No, kako bismo nadišli granice, to jest ograničenja sadašnjeg sustava funkcioniranja, mislim da na razini Europske unije najprije moramo definirati istoznačne standarde službenih kontrola te da definiramo minimalnu učestalost za sve aktivnosti koje moraju biti podvrnute kontroli i to na temelju kategorizacije e, rizika koja se također mora uskladiti. Prijedlog uredbe u prijedlogu uredbe stoji da komisija mora definirati minimalnu učestalost službenih kontrola. No to je tek e, najava koja se odnosi na proizvode životinskog porijetla. Već je danas spomenuto koliko, do koje mjere biljni proizvodi negativno utječu i do koje mjere mogu postaviti, e, predstavljati rizik. Sjetili smo se slučaja šerihe kole, zatim e, nedavni slučajevi hepatitisa A, zbog konzumacije šumskog voća i taj slučaj se dogodio u nekoliko zemalja članica. Ti slučajevi pokazuju da te, mm, dakle da i ta vrsta hrane mora biti uzeta u obzir. Stoga standardizacija kontrole sa određenom minimalnom učestalošću mora biti donesena zajedničkom odlukom na razini Europske unije i to uz naravno sudjelovanje parlamenta i e, vijeća. Dakle, ne bismo to trebali prepustiti samo komisiji. a naravno za sve to bismo trebali imati i definirane vremenske okvire, a ne pustiti da to ode u nedogled. Zatim sada bih se malo vratio na obavezne naknade za pokrivanje troškova ovih usluga. Prijedlog uredbe ne predviđa definiciju e, jedinstvenih minimalnih naknada. I mislim da to predstavlja jedan korak unatrag ako govorimo o usklađivanju propisa. Obavezne naknade bi trebale prema novom prijedlogu biti definirane paušalno na temelju nastalnih troškova u određenom vremenskom razdoblju i moraju se primjenjivati na sve subjekte. Stoga definiranje e, razine tih obaveznih naknada je prepuštena zemljama članicama, baš kao i učestalost kontrola. Htio bih još e, naglasiti da činjenica da nije definirana jedinstvena minimalna naknada, to bi moglo e, ograničiti zemljom članice da stalno imaju na raspolaganju određeni iznos u resursima, a to bi onda naravno imalo i loše posljedice na organizacije rada u nadležnim tijelima te na planiranje aktivnosti kontrole. Tako da predlažemo da se ponovno uvedu usklađeni e, minimalni iznosi obaveznih naknada koji se onda mogu eventualno izmijeniti u različitim zemljama članicama prema njihovim gospodarsko-socijalnim e, parametrima, dakle kako bi se postigao cilj da se sa svim subjektima postupa na jednaki način. I još bih htio naglasiti jedan posljednji aspekt, to se odnosi na mikro tvrtke i sada znam da ulazim na vrlo, u vrlo, vrlo osjetljivo područje. Mislim da ovakav prijedlog može biti kritičan, to je vrlo problematičan za zemlje poput Italije u kojoj 93% tvrtki u prehrambenom sektoru su mikro tvrtke. gdje ćemo pronaći potrebna sredstva. Jesu li države članice u ovom trenutku sposobne financirati kontrole koje su već ranije rađene i to još da se taj iznos povisi za 93%? To je, to je moje pitanje. Stoga smo mi definitivno za e, mjere koje će pomoći malim tvrtkama no smatramo da je pravednije predvidjeti raspodjelu tih doprinosa na temelju stvarnih proizvodnih kapaciteta tvrtke. I to smo mi učinili u primjeni uredbe 882. I sve je ovo još važnije kad govorimo o aktivnostima kontrole u trenutku uvoza iz trećih zemalja. U sustavu u kojem proizvodi koji ulaze u zemlju može biti kontrolirana na bilo kojem mjestu ulaska u Europsku uniju i onda nakon, tada, nakon toga slobodno puštena u promot. Dakle, u jednom takvom sustavu je još ključnije predvidjeti e, usklađivanje naknada takve razine se mogu definirati dakle, kao postoci te u vezi sa carinskim tarifama koje se primjenjuju u ovom trenutku u Europskoj uniji. Nejednakost mm, među nakladama kod e, zdravstvenih kontrola će zasigurno utjecati na trgovinu proizvodima, zatim e, postoji rizik da e, će se zaobilaziti zajednička strategija o biosigurnosti na granicama, koja je uvrštena u program kojeg je komisija predstavila još u 2007. I kao zaključak, mislim da bi trebalo ponovno razmisliti o nekim definicijama ovog sustava financiranja službenih kontrola, dakle krenuti od određenog minimalnog broja kontrola kako bismo osigurali jednake razine sigurnosti diljem Europske unije te e, uskladili naknade. Hvala vam, hvala vam na pozornosti. Bilo mi je, bila mi je zaista iznimna čast e, govoriti pred ovim odborom. Hvala vam gospodine Borello. Hvala. Ovo je vrlo informativno izlaganje i mislim da ćemo se još mnogo morati baviti vašim prijedlozima. Zahvaljujem. A pregled novih provedbenih mjera protiv prevara pozivam Johna Barnesa da uzme riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala što ste me pozvali da vam se obratim. Htio bih vam dati jedan kratki pregled e, ovih prijedloga za provođenje ovih propisa, ali sa stanovišta onih koji provode te propise i e, također na koji način oni gledaju na te stvari u Velikoj Britaniji, odnosno u Ujedinjenoj Kraljevini. Mi imamo preko 400 tih tijela koje provode ove propise na lokalnom i središnjem nivou. Oni obuhvaćaju otprilike 600 tisuća e, subjekata koji se bave hranom za ljude i životinje Imamo otprilike 430 tisuća ugostiteljskih poslovnih subjekata. Godišnje provedemo oko 500 tisuća službenih kontrola. Uglavnom se radi o nenajavljenim kontrolama, kao što i zahtijevaju propise mi mislimo da je to veoma važan aspekt koji trebamo zadržati. Uglavnom se koncentriramo na sigurnost hrane, a ostatak se bavi E, sastavom i označavanjem prehrambenih proizvoda. Zašto to navodim? Zato što mislim da to nam može e, omogućiti da vidimo pod kakvim pritiskom se nalaze ta tijela. E, mi mislimo da je kontrola hrane i hrane za životinje veoma važna i da je tu već ustanovljen jedan okvir koji je omogućio učinkovitu provedbu i na lokalnom nivou ljudi znaju kako to funkcionira i to svi regulatori, odnosno svi e, koji su zaduženi za provođenje na svim nivoima u Ujedinjene kraljevini znaju i to bi trebalo biti tako u cijeloj Europskoj uniji. Ovaj e, prijedlog proširuje područje primjene uredbe na cijeli prehrambeni lanac i mi bismo to podržali. Također podržavamo ove nove mjere kojima je svrha da se usredotočimo na namjernu nesukladnost, ono što mi zovemo prevarom. U Velikoj Britaniji kao i većini drugih zemalja e, ovaj sektor ima najviše zaposlenika, kvaliteta je veoma važna, povjerenje potrošača je od neizmjerne važnosti, tako da bismo mi zaista podržali svaki prijedlog koji će nam omogućiti bolju zakonsku regulativu da to održimo na odgovarajućoj razini. Koje je naše iskustvo u primjeni ove uredbe 882? Neću govoriti o financijskom aspektu, ali govorit ću o sposobnosti ovih propisa da zaista se usredotoče ciljano idu na rizične aspekte. U ovom momentu se bavimo sigurnosti hrane, zato što to kažu potrošači da je njima najvažnija stvar, ali lokalne vlasti također mogu se baviti i drugim stvarima, mada su im resursi ograničeni. U ovom prijedlogu i u novim prijedlozima se prepoznaje važnost kontrola koje, se provode, koje provode sama industrija, znači sami poslovni subjekti. Mi mislimo da to potiče e, poštivanje propisa od strane industrije i također preuzimanje odgovornosti. Mm, I to omogućava da se e, lokalna e, tijela usredotoče na rizike i na one poslovne subjekte koji ne poštuju propise i e, mi smatramo da je veoma važno da se kontroliraju luke, ali i unutrašnjost, da se kontrole mogu provoditi i u unutrašnjosti, dakle ne samo na točkama ulaska. E, ima još jedna važna stvar, to je način na koji se jamči kompetentnost e, službenika koji se time bave. To je posebno važno ako imamo neke nove elemente rizika. Mi moramo imati povjerenje u sve službenike, u svim zemljama članicama kako bismo mogli djelovati, posebno ako je potrebno djelovati brzo, ako se pojave neki novi rizici ili primjerice kao što je to bio slučaj sa koljetinom u prehrambenom lancu. Mi podržavamo one prijedloge koji nastavljaju e, koji i dalje nameću uvjete e, zemljama članicama da provode kontrole e, na lokalnim izvorima hrane i zaista bismo htjeli da postoje u svim zemljama dovoljno jaki ti elementi, odnosno e, takvi mehanizmi. Što se tiče laboratorija, mi mislimo da akreditacije koje postoje već godinama nam daju povjerenje da ove službene kontrole koje se provode u tim laboratorijama nam daju rezultate na osnovu kojih možemo djelovati i da se možemo zaista u njih pouzdati. U velikoj mjeri dajemo podršku ovim ojačanim provedbama, propisima, odnosno e, odredbama kojima je svrha da se poveća transparentnost. To je veoma važno zato što imamo veću transparentnost između nadležnih tijela i poslovnih subjekata, između nadležnih tijela i društva, odnosno javnosti. U Velikoj Britaniji već više godina imamo sustav e, ocjenjivanja higijene hrane i možete to tome pristupiti online, znači na internetu. Preko 400 tisuća poslovnih subjekata je obuhvaćeno tim ocjenama, tako da potrošači mogu odlučiti gdje će e, kupovati na osnovu tih e, jasnih informacija o standardima higijene koji se tamo poštuju. I ja bih rekao da naše iskustvo je da takav sustav ocjenjivanja mora biti jednostavan i pristupačan i naše iskustvo nam također kazuje da, te da takve informacije povećavaju sukladnost, odnosno poštivanje zakonskih propisa. I imamo isto e, takav sustav za mesnu industriju i to omogućuje i drugim poslovnim subjektima kao i pojedinim potrošačima da odluče gdje će kupovati. Mislimo da je veoma važno da se izvješća izdaju poslovnim subjektima nakon inspekcija. Mi smatramo da to olakšava poslovnim subjektima da shvate što se događa. Nakon toga može doći do žalbi. Zato je važno da budu kompetentni službenici koji izdaju takva izvješća, no mi ipak mislimo da je to veoma važna, komponenta pravičnosti i htjeli bismo da to bude također i u ovom novom prijedlogu. To bismo svakako podržali. Također, kao što smo već čuli, podržavamo pojednostavljenje i usklađivanje u cijelom ovom prehrambenom e, e, lancu, uključujući naravno granične kontrolne točke, zato što to omogućuje da se prebacuju resursi tamo gdje su potrebni i da svi na isti način e, shvaćamo tu situaciju. Dakle, i poslovni subjekti i regulatori. I svakako bismo podržali e, svaki prijedlog koji smanjuje e, papirologiju i nakon koji omogućuje bolje shvaćanje propisa. Također bismo htjeli više fleksibilnosti što se tiče ovih laboratorija koje provode službene kontrole. Nekad je teško tim nadležnim tijelima da imaju odgovarajuću metodologiju da se e, pozabave sa novim rizicima. Dakle, ne smijem, nije, ne radi se samo o tome da trebamo regulirati te laboratorije, nego moramo omogućiti im odgovarajuću fleksibilnost kad se radi o novim rizicima koji se tek pojavljuju. Također mislimo da ovi novi prijedlozi ne smiju biti pre, preskriptivni. Ti novi prijedlozi moraju biti takvi da se mogu, da mogu također se pozabaviti da mogu riješiti i buduće izazove, na primjer internetsko trgovanje ili da se omogući bolja podrška, bolja pomoć administrativna na onim područjima koje sada uopće ne možemo predvidjeti. Dakle, ne smijemo imati situaciju da svojim preskriptivnim propisima onemogućimo da se u budućnosti i možemo, možemo i to rješavati te probleme. I također bih htio nešto reći o ovim novim e, odredbama koje se tiču prevara. U Irskoj e, je, je Agencija za sigurnost hrane e, analizirala picu i ustanovila da ima 35 sastojaka koji su prošli 60 zemalja na pet kontinenata. Ja nisam uopće mogla zamisliti da ona ima 35 sastojaka niti da su ti sastojci tako daleko putovali da bi došli do te pice. Ali potencijal za autentično utvrđivanje autentičnosti i sigurnosti je time bitno povećan. Zbog toga moramo imati te učinkovite kontrole. Mi bismo rekli da ove kontrole koje, koje smo da, su, da je postao sustav kontrole da se spriječi ulazak konjetine u prehrambeni lanac. Mi u Velikoj Britaniji smo još 2012. dobili podatke od preko 2000 točaka i Imali smo sve stvari koje su nam bile potrebne da to riješimo. Dakle, postojao je taj e, mehanizam, međutim mi naprosto nismo znali, nismo imali podatke, nismo imali informacije. I zato bismo podržali svaki prijedlog koji omogućuje učinkovitiju razmjenu informacija među zemljama članicama i suradnju među zemljama članicama zato što je od vitalne važnosti da sve zemlje članice se mogu pozabaviti sa takvim problemom, riješiti takav problem. Nove e, odredbe o namjernom nepoštivanju propisa su veoma važne zato što omogućuje da se taj problem riješi. I mislimo da bi tu trebale biti odredbe koje će nam omogućiti da forenzični analiziramo e, kroz kompjuterski sustav e, takve probleme. I također bismo podržali ovaj novi prijedlog o tome da kazne moraju e, odgovarati težini zločina e, i zaradi. Mi imamo zakon Proceeds of Crime Act u Velikoj Britaniji i e, mi moramo zaista spriječiti ljude da ostvaruju takve velike zarade. Hvala.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 nije najbolji zvuk. Možda biste mogli malo pojačati mikrofon. Hvala. Pardon, je n'ai pas compris. Vous avez besoin d'augmenter les volumes pour la traduction. D'augmenter le volume, d'accord. Kaže da bi bilo bolje da se upotrijebi drugi mikrofon jer ovaj nije najbolji. C'est parce qu'on n'a que 10 minutes, donc. Euh, euh, donc oui, je disais que cette proposition s'inscrit. Voilà. Ovaj prijedlog je follow-up za memorandum iz 2008. godine. Moramo čestitati komisiji na tome. No da vam predstavim što komisija predlaže vijeću i parlamentu u ovom nacrtu uredbe. Prije nego što e, kažemo što je novo, želio bih vas podsjetiti na glavna načela kada govorimo o kontrolama uvoza. Kao što znate, Europska unija je najveći uvoznik na svijetu hrane i poljoprivrednih proizvoda. Il est donc nécessaire de contrôler ce qui rentre potrebno je da kontroliramo što ulazi u Europsku uniju. Na taj način štitimo javno zdravlje, zdravlje životinja, biljaka i stanje okoliša. Postoje četiri kategorije e, proizvoda koje kontroliramo. Životinje, e, biljke, životinje, e, proizvode životinskog porijekla i biljke. Postoje tri vrste provjera, provjere prije uvoza koje se tiču zdravlja životinja i situacije u određenoj državi. jednom kada proizvod dođe do naše granice postoji također inspekcija. Mi pregledavamo dokumente u tom trenutku, pregledavamo certifikate koje je izdala zemlja porijekla, odakle e, stiže ta roba i provjeravamo je li to u skladu sa europskim propisima. Postoji osim toga i provjera identiteta i također postoji fizička kontrola. Na primjer, kada govorimo o biljkama i tu se provjeravaju razne vrste rizika. To je e, prvi odeljak prijedloga komisije. Tiče, tiče se biljaka koje ne podliježu e, ovoj direktivi. To se tiče rezidua pesticida. Des voilà, évidemment une source potentielle Kontrola uvoza također može predstavljati prepreku i poteškoće. Tu postoji mnogo e, propisa, imamo SPS sporazum. Provjerava se jesu li uspunjeni uvjeti i kriteriji i to provjeravaju tri e, tijela, kodeks alimentarius, OIE, A također nakon toga se provodi analiza rizika. I, e, vidi se jesu li opravdane kontrole. Europska unija u državama članicama ima mrežu graničnih kontrola. Tu su službe koje se bave sanitarnim i fitosanitarnim pitanjima. Radi se o tome da bismo trebali imati jedinstven tip kontrola i da bi one morale udovoljavati sličnim uvjetima. U Francuskoj su se time bavili i počeli su prije tri godine i imaju jedan okvir za nacionalne kompetencije. To naravno dovodi do ušteda i poveća učinkovitosti te točke nalazi se u lukama i u zračnim lukama. Imamo 27 e, takvih točaka ukupno. Imamo i službu koja se time bavi u Parizu. Kontrole su naravno uključene e, u carinske procedure i postupke tu naravno moraju surađivati fitosanitarne inspekcije iz država članica. Harmonizacija kontrola kada govorimo o uvozu olakšava se pomoću jednog sustava koji se naziva TRAS. On je razvijen prije par godina i kontinuirano se poboljšava. To vrijedi za sve europske e, granične točke možemo tako izbjeći da pošiljka koja e, nije usklađena sa EU propisima uopće uđe u Europsku uniju. Osim toga imamo RASF sustav, to je sustav ranog uzbunjivanja. Sustav TRAS e, dokazao se u praksi i komisija predlaže u ovoj uredbi da se taj sustav proširi i van veterinarskih kontrola te da se tiče i nekih drugih e, pitanja. U nekim točkama time već rukuju i na taj način su mogli poboljšati učinkovitost. kontrole na granicama su naravno javna zadaća. Mislim da ćemo danas još ponešto čuti od tome. Naravno, tu je i pitanje naknada koje treba financirati, koje bi trebalo povećati u prijedlogu stoji da bismo trebali izuzeti mala poduzeća od plaćanja tih naknada. To bi moglo dovesti do određenih poteškoća jer određena poduzeća koja e, ne bi plaćala te naknade to bi dovelo do smanjenih prihoda i to treba provjeriti kakve bi mogle biti potencijalne posljedice. Moji kolege već su spomenuli nešto na što ću se ja nadovezati u uvozu razlikujemo životinske i biljne proizvode. E, riječ je o sustavu autorizacije e, područje životinja je zatvoreno područje i postoji jedna pozitivna lista za Europsku uniju. Sve što nije eksplicito dozvoljeno jest zapravo zabranjeno u biljnom sektoru je upravo suprotno. Tamo imamo negativnu listu. Sve što nije eksplicitno zabranjeno je zapravo dozvoljeno. Moramo znati da e, većina naših e, partnera e, imaju svoju logiku kod biljnih proizvoda i tu naravno nastaju onda određene poteškoće. Na primjer, pri uvozu iz zemalja možemo imati i slične poteškoće. Postoji problem sa konzumacijom i to treba spriječiti. Što se tiče učinkovitosti kontrola, vidite ove brojke na ekranu. Normalno imamo 3% neko, neusklađenih pošiljaka u području biljnih e, proizvoda i manje od 1% neusklađenih pošiljaka kod životinja. E, kod biljaka imamo veliki pritisak na graničnim sustavima. E, slično je i u trećim državama a e, pritisak bi trebao biti na početku e, tog lanca, a ne kada već dođe do granice Europske unije. Nije došlo do poboljšanja što se tiče usklađenosti nekih e, proizvoda, tu, sam, tu su navedeni neki primjeri, na primjer kada govorimo o biljkama, palme, I što se tiče same uredbe, želimo pojačati našu spremnost kada govorimo o zdravlju biljaka. Moramo postupati preventivno. A trenutno više liječimo nego što sprečavamo. Također želim reći da ta jedan takav sustav nije usklađen sa propisima VTO-a, ako bismo promijenili svoj stav kod e, sustava kontrola, to bismo morali provesti progresivno, a ne previše ishitreno. I na posljedku, da zaokružimo, smatram da su prijedlozi u osnovi napredak, ali nisu još sve stvari potpuno riješene. Europska unija mora se zaštititi od rizika koji dolaze iz inozemstva. Drugi partneri također znaju kako se valja zaštititi od, protiv takvih e, utjecaja. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala za vaše izlaganje. Mislim da možemo svim govornicima zahvaliti za njihove referate i sada bih e, e, dao riječ e, gospođo Laj Angi. Hvala. stručnjacima koji su se javili za riječ, mislim da postoji mnogo toga što moramo raspraviti. Mnogo toga smo čuli, mnoge izjave, ali ja bih zamolila kolegicu iz Kanade da otvori raspravu nemamo samo temu unutarnjeg tržišta, već imamo i globalne teme koje su važne. Zbog toga smatram da je važna suradnja sa drugim zemljama. To je naravno, e, vrlo, bit naravno vrlo zgodno ako nas vi možete uvesti u tu raspravu. Hvala vam što ste me pozvali danas na ovaj sastanak. Najprije bih htjela reći da smo vrlo pažljivo pročitali sve prijedloge vaših zakon, zakona i kao što znate iz eh, izlaganja za danas popodne, mi smo također uslijed modernizacije našeg sustava sigurnosti hrane, a imamo i nove zakone koji su odobreni ranije ove godine i dakle taj se zakon zna pod nazivom e, sigurna hrana za Kanađane. Um, e, ima mnogo sličnosti s prijedlogom vašeg e, zakonodavstva i mislim da su zapravo vrsto slični u velikom broju tema. Tako da mislim da postoji zajednička nit cjelokupan proces modernizacije našeg zakonodavstva je baš kao i vaš i zapravo koncentrira se na nekoliko glavnih e, prethodnih propisa, nastoji ih uskladiti i pokušava pomoći poduzetnicima da rade u novom sustavu. Isto tako radimo na povećanju kazni u slučaju e, prevara te Isto tako e, gledamo i na sustav financiranja, baš kao i vi. Sustav financiranja e, Agencije za inspekciju u Kanadi nije e, revidiran još od vremena kad je agencija osnovana, a to je bilo još negdje 1997. Ne mogu vam sada mnogo reći o dijelu koji se odnosi na financiranje, zato što mislim da će to izaći tek u proljeće 2014. tako da ne, neću sada moći o tome govoriti. Otvorena sam za pitanja ukoliko ih imate. Imam e, izlaganje, to je prezentaciju gospodina Barnesa na web stranici u kojoj je malo detaljnije objašnjeno, no ja sam samo htjela reći da su eto naši novi propisi i vaši vrlo, vrlo slični. Hvala gospođi Rulal Angi za ovaj uvod. Mislim da ovu prezentaciju imamo, tajništvo nam je to postalo, tako da svi možemo pogledati o čemu se radi. Obično se javlja izvjestitelj u sjeni. E, pitam gospodina Šnelharta e, ima li još kakvih dopuna. Ja ću pokušati da budem kratak, tako da stignemo sve obaviti. Dame i gospodo, mislim da mogu pozdraviti u ovaj prijedlog. Bio je to jedan veliki posao i iznenađen se da ga imamo ovdje na stolu. Smatram da ima smisla da ovdje pod jednim e, krovom sažmemo e, tu temu o kontrolama i da je objedinimo u jednom dokumentu. Mislim da, mislim da moramo paziti da nemamo previše sukcesivnih regulativa i propisa koje moramo onda mijenjati. Mislim da trebamo eh, napraviti tako da ovaj eh, dokument eh, bude dobro formuliran. Naši kontrolni sustavi moraju se uključiti u pravne akte. Zbog toga delegirane pravne akte moramo provjeriti. Mi ćemo ih provjeriti i razmotriti u kolikoj su mjeri jasni i u kolikoj mjeri možda treba nešto e, promijeniti. Mislim da će to biti vrlo velik posao. Smatram da je veliki problem pitanje financiranja, o tome smo e, čuli mnogo prijedloga. To je vrlo važna točka. Ja dolazim iz Njemačke i razgovarao sam sa kolegama koji provode kontrole u svojim područjima razgovarao sam e, kako to izgleda postavlja se pitanje kako se neka poduzeća financiraju nije razjašnjeno da federalni sustav u njemačkoj e, kako to oni provode to je težak problem. Pitanje financiranja je zapravo srž ovog izvještaja i uvijek se vraćamo tome da mnogi sudski postupci koji su provedeni, mnoge presude koje su donesene, tu mora biti jasno e, da ne možemo više ovako kao što je to bilo do sada. A ovo sadašnje rješenje nije provedivo i moramo se više potruditi. E, vidim da mi signaliziraju da nemam puno vremena, ali važno je da vi nama kažete svoje mišljenje kao oni koji će to primjenjivati u praksi. Hvala. Hvala Horstu ja sam gospodina Pirila e, stavila na kraj diskusije, ali ako je on suglasan, onda bih e, prvo bih e, dala riječ izvjestitelju za zelene, zatim Julie Burling, a onda idemo dalje. Izvolite. Um, Imam dva pitanja. Prvo pitanje je gospodinu Skanonu iz e, Ureda za hranu i veterinarstvo u svojoj prezentaciji je govorio o rezovima u proračunu zemalja članica i o učinku na raspoložive resurse tijela koje se bave sigurnošću hrane. To će ograničiti e, njihovu sredstva koja imaju za te kontrole, ali također to će utjecati i na rad e, ureda za koji on radi. No kakav učinak će ti rezovi imati na vaš ured e, u smislu financijskih sredstava i osoblja? E, gospođa Šnelhard je govorila o financiranju tih kontrola. Na koji način će se to financirati? To je u samom središtu ove naše rasprave a i u samom središtu ovog zakonskog propisa. Imam pitanje gospodina Pudeleu. Moje mišljenje je da ako želite imati učinkoviti sustav kontrole, onda tijela moraju provoditi te kontrole zato što one moraju biti nezavisna, inspektori moraju biti nezavisni, oni moraju imati mandat koji daju ta tijela, i konačni rezultat e, njihovih e, inspekcija mora biti pouzdan. Možete imati ovaj sustav e, autoinspekcija, dakle da sama industrija povodi kontrole, međutim na kraju svega vi želite imati učinkovit sustav kontrola koji vode javna tijela javne uprave. No, moje pitanje je, ako pređemo na ovaj sustav naknada, znači koji će se naplaćivati od strane samog sektora, na koji način možemo jamčiti nezavisnost inspektora? Kako država može znati da oni zaista jesu nezavisni? Ako se inspekcije financiraju od strane samih poslovnih subjekata. Kako možete biti sigurni da to neće imati negativan učinak na nezavisnost i na učinkovitost kontrola koje provode sama tijela? Znam e, da postoje gospodarski faktori ekonomski faktori kažete da moramo imati kontrole u svakom sektoru, ali kako vi možete u svom prijedlogu jamčiti da će zaista biti ta nezavisnost? Hvala. Sljedeća riječ ima Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovo je zaista jedan opsežan prijedlog. Samo nekoliko pitanja. Prvo za gospodina Pudeleja. Dovodim u pitanje cijeli temelj ovog zakonskog propisa. Mislim da moramo veoma jasno pokazati zašto je potrebno da imamo takav okvirni propis, što nam on donosi. E, stavljanjem svega toga pod jedan jedinstveni kišabran? postoji svakako želja da se to učini, ali to nije samo sebi svrhom. Moramo dokazati da će zaista stvari se tada raditi učinkovitije, jeftinije, ali koja je zamisao na kojem se ovo počiva. Zašto to pitam? Kada sam čitala to članak po članak, e, samo ću vam dati jedan primjer, kretanje životinja. Svi smo jako puno radili na tom transportu životinja. To je veoma važna tema. To je nešto što nam je svima veoma blisko, građanima i nama. U nekoliko članaka se to obrađuje i veoma me brine da nema dovoljno detalja. I od nas će se tražiti da kroz to prođemo, a da nemamo dovoljno vremena da posvetimo tome. Tu ima zaista toliko elemenata i mi nećemo imati dovoljno vremena kako bismo e, mogli biti sigurni da ne podržavamo nešto što će štetiti našem stavu onog momenta kada ćemo se detaljnije pozabaviti time. Druga stvar je financiranje. Više ljudi je već to napomenulo. Neću sada govoriti o onoj crnoj rupi. Dakle, ako ne ako ne e, nametnete obvezu malim poduzećima da oni plate, da oni plaćaju, Eh, ja, ja se za to zalažem također, ali onda tu postoji ta rupa u financiranju i također imamo problem subsidijarnosti, nije li to nešto što trebaju urediti zemlje članice i opet nećemo imati dovoljno vremena da zaista to sve obradimo. I na kraju, što se tiče ovih odgovarajućih kazni, ponovno se postavlja pitanje subsidijarnosti. Ako se radi o kaznenim eh, dakle ako se radi o kaznenoj odgovornosti, kako onda možemo imati e, neki sustav koji će se moći primijeniti u svim zemljama članicama. Ja mislim da to je, da se radi o kaznenoj odgovornosti. To je nešto što je važno za sve, ali to se ne može rješavati na nivou Europske unije. Hvala, Gerling. sada slijedi Linda McKeven. Evo, sve ovo slušam i nisam prošla cijeli ovaj zakonski propis, ali možda bi nam gospodin Pudle mogao objasniti. Imali smo tokom proteklih nekoliko godina dva velika skandala sa hranom. Jedan u Njemačkoj, gdje su ljudi um, umrli zato što su jeli salatu i uh, klice i drugi konjetina. I da se nadoveđu na ovo što je rekla Judy Gerling, e, što u ovom novom zakonskom propisu da, Evo, dakle, u ovom drugom slučaju se radilo o prevari, a sustav mora biti takav da prepozna gdje dolazi do tog, do tog pokušaja prevare. Dakle, ali što u ovom zakonskom propisu to onemogućuje? Znači, u onom prvom slučaju e, radilo se o Njemačkoj, govorili smo o razlici, francuski kolega je govorio o razlici između kontrola, e, povrća, e, u usporedbi sa kontrolom hrane životinskog porijekla, i u e, SAD-u njihova agencija ima više problema sa e, proizvodima životinskog porijekla. Dakle, zašto onda ne bismo imali pozitivni popis za povrće ako druge zemlje imaju to? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, e, je upućeno gospodinu Skenalu. E, htjela bih da kaže više o pitanju kvalitete. On je govorio o e, sigurnosti hrane, da je veći fokus na tome nego na samoj kvaliteti. Prošlog tjedna se o tome razgovaralo e, kad se govorilo o novim načinima inspekcije svinja. I zbog ovih promjena koje su uvedene 2004. ne govorimo dovoljno o kvaliteti i ako ljudi pojedu nekakvu hranu koja nije kvalitetna, neće biti zdravstvenih problema, ali standard kvalitete opada. Do 2004. je e, kvaliteta bila važnija od sigurnosti, a sada to više nije tako na razini Europske unije. A doktora Hartmana pitam o ulozi službenog veterinara, posebno u sigurnosti u prehrambenom lancu i kako te samo inspekcije u kompanijama funkcioniraju. Da li mislite da ovi novi prijedlozi zaista omogućuju da ovi službeni veterinari ostanu nezavisni? Već smo čuli o tome i da oni i dalje imaju svoju ulogu u ovom sustavu e, kontrole higijene mesa. E, to pitanje se postavilo i u Velikoj Britaniji kad se radilo o ovom skandalu o konjetini. Govorilo se o samo inspekciji u kompanijama, ali e, veliki maloprodajni lanci e, imaju svoje vlastite inspektore koji odlaze u pogone za proizvodnju mesa i zapravo različiti tipci stalno vrše te inspekcije, ali oni ne objavljuju te rezultate tako da oni imaju svoje vlastite standarde koje poštuju. Ja to znam. Znam da to imamo također e, i na tržištu povrća i voća, imamo različite standarde koje imaju Tesco, Azda, šta ja znam. I oni, e, mi bismo htjeli da postoji jedan standard u EU, a ne 50 različitih standarda, 50 različitih trgovinskih lanaca ali to znači da su se provodile inspekcije, ali samo u velikim, u velikim proizvodnim pogonima, a u malim e, klaonicama i malim pogonima za preradu mesa je bilo manje takvih e, inspekcija. I konačno, inspektori koji kontroliraju meso su mi rekli da jedan od problema e, u tom skandalu sa konjetinom je bilo to što se nisu obrađivala pogone gdje se reže, gdje se sjeće meso. Oni imaju samo mali broj inspekcija i to se ne radi redovno. Da li je to riješeno? Da li mi to rješavamo sa ovim e, novim e, sa novim e, propisom, zato što problem nije bio u klaonicama, nego u pogonima za sjećanje mesa. Dakle, morate nam objasniti zašto mi ovo radimo, kako bismo to mogli prenijeti građanima. Što mi pokušavamo sada riješiti, koje rupe u zakonima zatvoriti mnogo pitanja. Izvolite sljedeći. E, tout d'abord, je voudrais saluer e, l'initiative. Hvala, Krista. Kao prvo pozdravljam inicijativu da se organizira ova konferencija. Važno je da zastanemo i da se zapitamo prava pitanja. Obavili ste dobar posao, zahvaljujem e, Kristi. Dozvolite mi da počnem sa provjerama. Znamo da postoje problemi povezani sa kontrolama. Imamo zakonodavstvo e, na svim razinama i propise na svim razinama. E, imamo i pitanje porijekla mesa, ali imamo dobre propise. Problem su kontrole i provjere i sustav monitoringa. Imam par pitanja vezano uz to. Jesu li kontrole jednako stroge u svim članicama Europske unije? Ako nešto što nema veze sa hranom, već se tiče implantanata, tvrtke koje su prevarile stotine žena što se tiče implantana, prsnih implantanata, ako se one obrate vanjskom laboratoriju u Europskoj uniji ako su dobile zeleno svjetlo za stavljanje svojih proizvoda na tržište, jesu li te provjere iste unutar svih država članica Europske unije? Postoji li e, usporediva razina strogoće? Možemo li imati usklađene testove u svim državama Europske unije? Moje drugo pitanje što je sa poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima izvan Europske unije koji dolaze iz drugih država? Kakve su tu kontrole? Imamo ovdje desetke stranica koje govore o skandalima i smrtima u Europskoj uniji. A uzrok e, su problemi takve prirode. Jesu li provjere izvan Europske unije primjerene da se dozvoli e, uvoz e, tih droba u Europsku uniju. Treće pitanje su sankcije. Postoje kazne, ali nikad nećemo moći u potpunosti e, suzbiti prevare i ilegalnu zaradu na prehrambenim proizvodima. Nećemo ih moći zaustaviti ako nemamo stroge kazne to smo vidjeli kod skandala sa konjetinom. biznismen koji je bio u središtu tog skandala dobit će manju kaznu od nekoga ko je kupio hranu. Imamo li usklađene propise u svim državama članicama? Jesu li te kazne doista dovoljno stroge? da bi zaista obeshrabrile prevarante. Četvrta stvar. Skandal sa klicama. Šerihija Koli uzrokovala je desetke smrtnih slučajeva prije nego što smo uopće utvrdili o čemu se radi prije nego što se identificiralo da je riječ o klicama sa njemačke farme. Prije toga imali smo i tvrtke koje se bave proizvodnjom eh, krastavaca u Španjolskoj mi smo zapravo u toj priči improvizirali. Je li Europska agencija mogla ovo sve izbjeći? jer taj sektor u Španjolskoj mogao je pretrpjeti velike poteškoće. I posljednje, objektivno govoreći, Znali smo u Rumunjskoj da se stotine konja kolje i da se odvoze automobilima. Znali smo da to meso neće konzumirati. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Nismo li mi u svojim ministarstvima bili svjesni da je to meso završilo negdje na e, tržištu? Jesmo li možda zažmirili na jedno oko, a to smo zapravo znali? Hvala. Kao potrošač e, pitam se ta pitanja i ne bismo li trebali e, kontrolore iz drugih zemljama? To pitanje se vrlo često postavlja. No, posljednje pitanje ide izvjestitelju, gospodinu Pirilu. I onda idemo u naš drugi krug rasprave. Htjela sam, htio sam postaviti pitanje našoj gošći iz Kanade. Ako u kanadskim propisima predviđate izuzeća, na primjer za male tvrtke, a zatim, drugo pitanje, jeste li imali slučajeve e, prijevare s hranom i na koji način ste ih kaznili? Super, frage. Konkretno pitanje. Mislim da svi znaju na koga se pitanja odnosi. Molim gospodina Pudeleja da kratko odgovorite na ovo konkretno pitanje. Madame, c'est une tâche impossible de répondre succinctement à tous ces... Uf, nemoguće će biti dati e, kratki i sažeti odgovor na sva ova pitanja. Pokušat ću ih grupirati zajedno. Najprije kazna. Kad pravno govorimo, komisija ne može uskladiti kazne. Mm, komisija ne možete naložiti koliko će biti kazna za koji, uh, za koji zločin, za koji prekršaj, to je na to odgovornost zemalja članica. Mi u ovom prijedlogu predlažemo da financijske kazne budu proporcionalne potencijalnoj zaradi od prijevara. No na kraju zapravo je stvar svakog suda da na temelju okolnosti utvrdi kolika će biti kazna. Tako da dali smo preporuku, ali mislim da tu ostaje prostora za fleksibilnost. Što se tiče financiranja sustava od strane mikrotvrtki, to je vrlo političko pitanje. Komisija je donijela tu političku odluku u trenutku financijske krize. Ideja je bila da se male tvrtke ne kažnjavaju, a one se doista vrlo često žale e, zbog administrativnih opterećenja, puno dokumentacija, e, puno papira i, i traže više fleksibilnosti kako bi mogli obavljati svoj posao uz malo manje provjera. Tako da ovdje govorimo o političkoj odluci. Naravno znamo da 80 do 90% klijenata, da se tako izrazim, klijenata inspekcijskih tijela su upravo male tvrtke. Tako da ovo je politička odluka. Bili trebale biti predmet izuzeća ili ne, to je sada na parlamentu i na vijeću da donesu odluku o tome. Neovisnost inspektora. Da. Te naknade zapravo tim se naknadama želi ostvariti neovisnost e, inspektora i osigurati im odgovarajuću obuku te osigurati dovoljan broj inspektora. Dakle, na farme se ne ide svakih 5 do 10 godina, to nije sustav koji se temelji na riziku. Tvrtke bi se morale kontrolirati na temelju e, minimalne učestalosti koju moramo definirati. Te naravno očito e, je da naknade nisu dio plaće inspektora. One će ići u zajednički fond, ali tu onda se opet e, sukobljavamo sa nacionalnim propisima. Neke zemlje članice, dakle, taj novac koji dolazi od naknada za inspekciju ide u opći proračun i onda vlada odlučuje što učiniti s tim sredstvima u drugim zemljama taj novac ide direktno inspekcijskim tijelima. Tako da sad tu ulazimo u sustav poreza, prikupljanja poreza, a Europska komisija ne može dati upute zemljama članicama. No postoje dobre prakse u nekim zemljama članicama u kojima se te naknade koriste za financiranje samih službi. I to onda dakle osigurava bolje funkcioniranje službi, bolje e, uvjete u laboratorijima, bolje zapošljavanje novih inspektora, a to je sve bitno za neovisnost inspekcijskih tijela. A, zatim povrće. Ne možete, e, to jest sve zemlje, zapravo sve treće zemlje mogu izvoziti povrće u Europsku uniju pod uvjetom da ispunjavaju e, uvjete. Naravno, postoji jedna priča iza toga. U sustavu za zaštitu zdravlja bilja imamo sustav e, koji dakle dolazi iz jednog međunarodnog sustava. Ako treće zemlje imaju zatvoreni sustav, tu, tu bismo onda trebali donijeti političku odluku. Da li želimo su, imati sustav dakle koji je sličan sustavu za zaštitu zdravlja životinja koji dakle daje određena jamstva problem je ovdje s, s povrćem što, su, što je razdoblje inkubacije dulje i potrebno je nekoliko mjeseci ili čak godina da bi se utvrdilo prisustvo neke bolesti u Europskoj uniji, dakle, a ona je mogla ući davno prije. Zatim pitanje sigurnosti ili kvaliteta, što je bitnije? Spomenuli ste problem sa silikonskim implantatima koji su certificirani. I dakle pod nadzorom su tijela nadležnih za te proizvode. E, postoji certifikacija za e, bioproizvode, postoje tijela koja se bave dakle certifikacijom organski uzgojenih proizvoda, no to ne postoji za e, normalne, da tako kažem, proizvode. Što se tiče sigurnosti hrane, um, i kakvoće hrane Dakle, pritužbe idu nacionalnim tijelima, mi želimo da nacionalna tijela zadrže taj, taj zadatak, ali isto tako bi morala imati mogućnost da određeni dio zadataka prepuste delegiranim tijelima, ukoliko to žele učiniti. E, sjećate se da je, da je njemačko tijelo odobrilo francuske implante, implantate no, ne želim sada ulaziti u tu priču, no rad nacionalnih tijela i rad mojih kolega u, u uredu je takav da svi slijede i svi poštuju sva pravila, tako da nije da imamo slučaj u kojem je jedna zemlja članica stroža od druga. Mogu bih govoriti još e, satima, ali mislim da bi Michael htio dodati nekoliko riječi. Hvala. Hvala. Sada bih e, zamolila da e, se osvrnete na konkretna pitanja. Izvolite, gospodine Skaneli. Uh, Sada ću se fokusirati samo na ona pitanja koja su direktno pućena meni. Gospodin Stas je pitao o posljedicama e, srezanja sredstava na naš ured i u samoj komisiji i parlament e, je zaista jako podržavao naš rad, to moram priznati i uvijek je bio spreman da nam odobri sredstva. Ja moram u okviru sustava dobrog upravljanja e, svog ravnatelja upozoriti na sve moguće rizike a zbog nedostatnih sredstava i moramo uvijek e, jasno dati do znanja da e, možemo sa postojećim sredstvima obavljati svoj posao kako treba. Naravno, kao i sve druge službe komisije, moramo sada raditi više sa manje sredstava, ali ima mjesta da se štedi. Da vam dam jedan, jedan primjer. E, smanjili smo učestalost ribarskih inspekcija u mikropoduzećima odlučili smo da to nije potrebno, da to više nije prioritet kod uvoza u Europsku uniju, te smo to smanjili. U novom prijedlogu o ovim službenim kontrolama imamo zanimljivu odredbu po kojoj parlament će imati puno aktivniju ulogu u e, definiranju godišnjeg programa našeg ureda. Ako se prihvati ovaj prijedlog, e, onda ćete imati mogućnost e, da zapravo i sami utvrdite što trebamo uraditi, kako često i e, koje su implikacije po potrebne resurse. I znam da ćete vi puno imati čvršće kontrole nad našim radom. Također se tu postavilo pitanje kvalitete vrlo sam kratko se na to osvrnuo u svojoj prezentaciji. Sve kontrole se zasnivaju na utvrđenim rizicima i sva tijela u svim zemljama članicama su pod pritiskom pa moraju utvrditi prioritete. Oni se fokusiraju na one probleme koji predstavljaju rizik po zdravlje. I kada trebate se odlučiti između takvih problema koji se odnose na zdravlje i onih koji utječu na kvalitetu, onda će svakako sigurnost biti prioritetna. Tako da mi u svojim e, inspekcijama utvrđujemo na primjer na planu ekološke proizvodnje ili kod utvrđivanja geološkog, geografskog porijekla, e, tome dajemo manji prioritet. E, djelomično se također tu radi o prevari, ali tradicionalno uglavnom svi mi se više bavimo sigurnošću. E, veterinar koji radi u klaonici ili rasjeckavaonici ne mora nužno imati odgovarajuća stručna znanja koja će mu omogućiti da, da se bavi problemima prijevare. Ali e, svakako je nastojanje da se to također obuhvati. Hvala, gospođa Mekevan je htjela čuti kako funkcionira njemački sustav. Imate li razmjenu znanja i iskustava sa drugim zemljama? Ja sam sa sustavom u Njemačkoj zadovoljan, mogli bismo imati više osoblja, ali razmjena znanja i iskustava sa kolegama iz drugih zemalja e, funkcionira preko meta training sustava jako dobro. Pitanje je bila kakva je uloga službenih veterinara u budućnosti, hoće li ona biti deregulirana? E, uredba 882 nema propis o deregulaciji, ali članak 15 koji sam spomenuo je nejasan i trebalo bi onda to riješiti u delegiranim aktima e, da bude potrebno manja kontrola. Drugo pitanje jest bilo uloga službenih e, veterinara kod mesa. E, posljednjeg tjedna sam slušao o promjenama u uredbi 882 iako je zapravo to isto spada u veliki paket. Europska agencija za sigurnost e, hrane istaknula je tri točke. Možemo e, e, spriječiti ove velike raseke, moramo provesti ispit, ispitivanja e, u e, poduzećima, a prehrambeni lanac e, od staje do stola mora se poboljšati. U novim promjenama to je reducirano, ponekad uopće i više nema, imamo samo vizualne preglede. Druge neke točke uopće nisu uzete u obzir, možda bi ih trebalo kasnije regulirati meni se postavlja pitanje je li to onda smisleno, moramo li, jer moramo zadržati paket, jer e, potrebno nam je poboljšanje zaštite potrošača. Hvala. A me non sono state fatte delle domande particolari. Ja nisam dobio specifično, nikakvo specifično pitanje, no htio bih se vratiti na aspekt financiranja od strane mikrotvrtke. Mi smo u Italiji izuzeli cjelokupnu mm, distribuciju malih, male trgovine na malo, no u aktivnostima službene kontrole najveći rizik zapravo mm, predstavljaju, predstavlja upravo ta razina. Dakle, izračunajte rizik da je to oko 23%. Tako da smatramo da i oni koji su u ovom trenutku izuzeti, ali koji opet doprinose sanitarnom riziku, smatramo da i oni moraju financijski doprinijeti. Ja, vielen Dank. Noch etwas zu ergänzen, Herr Barnes? Oder? Uh, zahvaljujem. žele li gospodin Barnes još nešto nadopuniti? Yes, again, there was no questions. Da, nije mi upućeno ni jedno pitanje direktno, ali htio bih naglasiti da postoji ta potreba da zajamčimo da ovaj novi e, prijedlog e, bude zasnovan na ishodima koje želimo postići. I što se tiče ovih prevara ili namjernog nepoštivanja propisa, svrha je da e, ne izgrađujemo novi sustav za to. Ako postoji sustav, moramo ga ojačati Znači moramo imati inteligentno dijeljenje podataka između zemalja članica, između različitih e, poslovnih subjekata unutar industrije. Ne smijemo izmišljati novu stvar koja nam nije potrebna, nego izgraditi na onome što već imamo, ono što će nam pomoći i nešto što ćemo moći koristiti u budućnosti. Hvala, gospođa ima konkretno pitanje. Dakle, prvo pitanje se odnosilo na to da li postoji izuzeće za mikropoduzeća u našim zakonskim propisima. Da, postoji, ali meni je danas popodne postalo jasno da važnost mikropoduzeća u agroindustriji u Europi je puno veća nego u Kanadi bez ikakve sumnje, tako da ono što bih ja predložila je da se vratimo na vaše pitanje i da definirate to, zato što ja ne, nemam te detalje. Ja ću preko svog tajništva e, vam dati detaljne informacije, dakle i našu definiciju mikropoduzeća. Što se tiče ovog drugog pitanja, kako se kažnjava prevara, odnosno varanje, Glavni fokus ovog zakonskog propisa je naravno sigurnost, ali također je snažan naglasak na sprečavanju varanja i to je nešto što se jako ozbiljno shvaća. Sankcije mogu biti i do 5 milijuna dolara i ako dođe do osuđujuće presude, to može biti od 25 do 100 tisuća dolara ovisno o težini ozbiljnosti prekršaja. Kao što sam rekla, to su te brojke koje su e, izrijekom navedene u zakonskom propisu i ako ima ikakvih detalja e, koji su vam potrebni, e, morat ću vam to ponovno kasnije dati do znanja. Hvala. Mislim da će i izvjestitelj još iskoristiti tu priliku da se referira na to. Zahvaljujem svima koji su se javili za riječ, koji su predali e, svoja izlaganja. E, prelazimo na drugi krug rasprave. Radi se o utjecaju prijedloga na subjekte u poslovanju u prehrambenoj industriji i o posljedicama za potrošače. Grazie, Presidente Hvala vam. Gospođo Klas. Kao što smo čuli, mm, najviše eh, iz izlaganja gospodina Podulea iz Digi prijedlog uredbe, nove uredbe Europske komisije uvodi novosti koje će imati učinak na različite subjekte u cijelom ovom sektoru. Najveći dio se odnosi na proširenje službenih kontrola koje su obavezne na sve sektore poljoprivredno-prehrambenog lanca te usklađivanje pravila provođenja tih kontrola. Europska komisija se želi dakle uspostaviti sustav kontrola na sustavu koji se temelji na riziku. To je još jedna promjena u odnosu na uredbu 882 o provođenju službenih kontrola i objavi rezultata kontrola. Sada predajem reč gospodinu Davidu Calderoneu, e, direktoru dakle, e, tvrtke te e, članu udruženja Tradicija, Inovacija i Kvaliteta. Dobar dan svima, to jest Hvala vam što sam ovdje. Za mene je iznima, iznimna čast što predstavljam mesnu industriju u ovom odboru. Mesna industrija je uključena, ovom, e, uključena u ovoj uredbi već dugi niz godina se naravno u sektoru provode veterinarske kontrole i postoji naravno sustav naknada. Već je taj sustav predvidila i uredba 882, a ovaj novi prijedlog će samo ojačati taj e, sustav. Popodne smo čuli vrlo važna e, izlaganja kao i na razini Europske unije, važnost ostalih e, sektora te uključivanje tih sektora u sustav službenih kontrola naravno je velika važnost. E, sektor mesa je naravno oduvijek u tom e, sustavu kontrola i ja se oduvijek pamtim da je prisustvo veterinara u momentu klanja dakle obavezan tako da e, subjekti u mesnoj industriji nemaju nikakvih problema s time da se provode kontrole ono što je za nas važan aspekt i što je već spomenuto je konkurencija to jest, dakle, nalazimo se na jedinstvenom zajedničkom tržištu, imamo slobodnu cirkulaciju, slobodno kretanje proizvoda i mi bismo željeli da sve zemlje članice imaju jednaki pristup u provedbi kontrola. I kad govorimo o broju kontrola, a i kad govorimo o plaćanju tih kontrola. Odgovara nam pristup koji se temelji na riziku, to nam odlično odgovara i to ćemo vidjeti iz moje prezentacije no htjeli bismo da kriteriji takvog dakle teorijskog ocjenjivanja tvrtki budu definirani unaprijed. Dakle, da se to ne prepušta državama članicama, da se njima ne prepušta mogućnost da te kategoriziraju tvrtke po određenom riziku, zato što bi naravno to onda utjecalo i na definiranje naknada. Naknade u našem sektoru, dakle mi smo naviknuti ih plaćati oduvijek, no to ne znači da e, sigurnost hrane, osim što je naravno važno zbog javnog zdravstva, jako je važno da subjekt koji proizvodi hranu i naravno smatramo da e, definiranje naknada za kontrole dakle bude definirana e, dakle na za cijelu razinu jer nema smisla da samo proizvođači u sektoru proizvodnje hrane to plaćaju zato što vrlo često službene kontrole su dodana vrijednost tvrtki i tu ponajprije mislim na izvoz u treće zemlje. Bilo bi posve, to bi bilo posve nezamislivo da nemamo službene kontrole, ali to je isto tako važno zbog vjerovanja u našu industriju. Tako da pozdravljamo kontrole, naravno, no definiranje naknade prema našem mišljenju dakle mora dolaziti iz doprinosa svih tvrtki, ali dakle i da i dakle svi ostali sudjeluju u tom plaćanju. Što se tiče e, pristupa koji se temelji na riziku. Za nas je jako važno i dakle prema tome će se diferencirati i tvrtke koje će biti podvrgnute kontroli. A mi bismo u ovoj uredbi voljeli vidjeti nekoliko aspekata više, a to se odnosi na količinu proizvodnje, zatim zabilježene nesukladnosti, dakle neka vrsta klasifikacije, to jest dakle prošlih slučajeva sukladnosti ili nesukladnosti, zatim slučajevi, to jest što, kako postupati u slučaju nesukladnosti ili prijevara i u ovim danima se vodi rasprava o novim metodama inspekcije svinske svinjskog mesa kojeg je predložila komisija, pripremila je delegirani akt i parlament je nedavno o tome glasao. To je jedan primjer o tome kako ocjena rizika koji se dakle pojavljuju je dovela do, dakle takva jedna situacija je dovela do toga da komisija primijeni jedan novi pristup utemeljen na znanstvenim spoznajama i dakle definira da određen rizik ne donosi ili donosi određene e, probleme. Tako da, to je, ja mislim, dobar pristup i mislim da bismo ga trebali slijediti i u ovom slučaju. Dakle, ciljane kontrole na određene segmente proizvodnje. Zatim, još jedna e, stvar, koja je uključena u uredbu je transparentnost. Mi kao e, subjekti nemamo apsolutno nikakvih problema o tome s time da objavimo rezultate kontrola. Znate da europsko zakonodavstvo predviđa već godinama glavnu odgovornost za sigurnost hrane na subjekta u poslovanju s hranom i službene kontrole su zapravo samo jedan dio te odgovornosti, no cijela ta odgovornost zapravo leži na subjektu u poslovanju s hranom. Tako da mi nemamo problema s time da preuzmemo tu odgovornost, no ono što je važno je da se koriste točni podaci. Jer kad govorimo o transparentnosti, tu ne govorimo o sakrivanju problema koje su otkrivane u subjektu u poslovanju s hranom, već znati ih protumačiti i s njima postupati na odgovarajući način do sada su se službene kontrole identificirale e, kao metoda da se otkriju prijevare. E sada, prijevara, to je svima jasno što je. I naravno to treba pravilno regulirati. No, pojedine nesukladnosti koje se mogu dogoditi u subjektima u poslovanju s hranom i netko tko je inspektor će me jako dobro razumjeti, e, vrlo često te nesukladnosti nisu rezultat namjer, nečega što su subjekti namjerno željeli u nekim slučajevima je to rezultat prilagodbe novim zakonodavnim procesima, zatim promjena proizvodnih procesa. Sve se to dakle može unaprijediti usporedbom podataka i razgovorom s inspektorom koji je dovoljno educiran. Dakle, sve je to potrebno tvrtki da unaprijedi svoj sustav. Tako da neke nesukladnosti i tome služe. Tako da, na taj način mislim da bismo samo stvorili negativni e, publicitet tvrtkama i imati ozbiljne poteškoće na gospodarske e, okolnosti. E, tako da tu ne govorimo o nedostatku transparentnosti, već samo da, dakle, da bi trebalo obratiti malo više pozornosti na to što će se objavljivati. Što se tiče prevara, to treba naravno jasno definirati, zato što jedna, je stvar prijevara, a nešto posve drugo je nesukladnost. Zatim pitanje financiranja službenih kontrola. Dakle, spomenuli smo dakle, da postoje dvije vrste financiranja, to jest dva, dvije vrste kriterija. U jednom slučaju se govori o stvarnom trošku službe, dakle koliko košta službena kontrola, a u drugom slučaju se govori o naknadama koje se definiraju neovisno o tome jesu li subjekti podvrgnuti kontrolama ili ne. U oba slučaja mi želimo da se uključi mogućnost Dakle, ne da imamo manji broj kontrola, već da se plaća jedna manja naknada zapravo da oni subjekti u poslovanju s hranom koji pravilno postupaju plaćaju manju naknadu. Znači, ako recimo jedna tvrtka na nekoliko inspekcija uvijek bude sve u redu, dakle da uvijek bude sve sukladno, da postoji mogućnost da se toj tvrtki smanji naknada za službene kontrole. Tako da mislim da je to jako važan aspekt. Isto tako važna je činjenica, i tu se vraćam na ono što sam rekao ranije o odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom. Dakle, samo kontrole koje postoje u subjektima u poslovanju s hranom se moraju uzeti u obzir. Zato što su te vrste kontrole vezane uz određene aspekte. E, službene kontrole imamo na veterinarskoj razini i na razini dakle, stavljanja na tržište. A u sami subjekti u poslovanju s hranom moraju provoditi čitav niz kontrola i analiza koji su vrlo važne i vrlo specifične. I sad zašto ne uzeti u obzir rezultate tih kontrola, budući da im je cilj isti, u, na isti način, kako bismo smanjili troškove e, kontrola. E, mi, dakle iz mesne industrije, tražimo da se određeni aspekti službenih kontrola e, provodi onako kao što već e, nalaže, dakle nalažu postojeće uredbe, da to čine osobe koje su, mm, koje naravno to znaju, a ne samo osobe koje imaju diplomu e, iz veterine. Hvala vam gospodine, hvala vam doktore Calderoni. Čuli smo sada prezentaciju uh, jednog predstavnika mesne industrije, a sada ćemo čuti izlaganje još jednog predstavnika uh, i to je predstavnik um, industrije, dakle proizvodnje sjemena u kojem je Europa također lider u svijetu. Ovdje dakle govorimo mm, o novim propisima kojima se želi unaprijediti kvaliteta voća i povrća koje nalazimo na našim stolovima. Predam sada riječ gospodinu Masimu Biloniju, direktoru tvrtke Sapiese iz Italije. Izvolite. Hvala vam. Danas vam danas moram zahvaliti cijelom našem sektoru što mi je omogućeno da budem ovdje i da govorim o doprinosu kojem koji naš sektor može dati prehrambenom sektoru te e, reći nekoliko riječi o tome kako službene kontrole utječu na naš sektor. Ja ću govoriti u ime Europske Europskog udruženja za proizvodnju sjemena, no govorit ću vam malo i o specifičnoj situaciji naše tvrtke u Italiji koja spada u srednja ili mala poduzeća tako da vam doista mogu iz e, dakle iz prve ruke reći kako službene kontrole funkcioniraju u takvim poduzećima. Na početku sam samo htio reći nekoliko riječi o tom sektoru u Europi. Dakle, to je vrlo velik broj tvrtki, 7000 tvrtki, od kojih 70% su mikro tvrtke, mikropoduzeća, sa tržnišnom vrijednošću od 7 milijardi eura prometa broj zaposlenih je otprilike 50 osoba, od kojih je jedna četvrtina aktivna u području istraživanja i razvoja. Tvrtke 20% svojeg godišnjeg prometa ulažu u e, istraživanje i razvoj. To je vrlo važan podatak jer je upravo iz tog razloga Europa postala lider u tom području. Sjeme je naravno proizvod sa dodanom vrijednošću, samo da vas ukratko podsjetim, dakle da iz jednog kilograma sjemena dobijamo gotovo 500 kilograma pšenice, od dakle tri, uh, jedne kile raj, sjemena rajčice dobijamo od 3 do 9 milijuna kila rajčica. Tako da to je nešto što u proizvodnom lancu donosi doista ogromnu vrijednost i može proširiti i probleme ukoliko se ne kontrolira dovoljno dobro zato što se mogu multiplicirati e, bolesti ili e, štetnici. Sada da se osvrnem na tvrtku koju vodim. Riječ je o proizvođaču e, rižinog sjemena. Nalazimo se na sjeveru Italije. Imamo 13 poljoprivrednika koji rade na području od 1500 hektara od Piemonte do Sardenine, to su dvije e, talijanske regije. Imamo centar za istraživanje u koji ulažemo za razvoj novih vrsta. Imamo tri pogona za e, selekciju. Proizvodimo sjeme u cijeloj Europi. i osim dakle uzgoja e, bavimo se i certifikacijom i plasiranjem proizvoda na cijelo dakle područje sredozemlja. Dakle, imamo promet od 9 milijuna eura, tako da nismo mikro e, poduzeće, nego više. Zatim imamo dva, 12 zaposlenika. Tako da nismo mikro poduzeće, no vrlo smo blizu. Naša vizija je da potaknemo razvoj visoko kvalitetnih e, proizvoda u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. I tu vas podsjećam na proizvodnju rižota u Italiji, paelje u Španjolskoj, dakle sve ono što, dakle, dakle sve, svi proizvodi koji nose određene oznake zaštite izvornosti ili zemljopisnog podrijetla, to je uvijek povezano sa uh, proizvodima određene kvalitete. Što se tiče povijesti službenih kontrola, naš sektor je uvijek bio podvrgnut kontrolama, i to već 40 godina, i kontrole su uvijek imale cilj dakle, da imamo zdrave proizvode, kvalitetne proizvode i proizvode dakle, koji se mogu prepoznati. Kad govorimo o kontrolama, što tu zapravo mislimo? u području, to jest u sektoru proizvodnja sjemena, dakle imamo kontrole na samom polju, kad dakle poljoprivrednik uzgaja svoje sjeme, Dakle, tu se provodi kontrola da bi se vidjelo o čemu se radi, dakle koja je to vrsta, ali isto tako kontrolira se prisustvo bolesti. Kada se e, proizvod e, prikupi, E, i tu sad govorimo o proizvodima, dakle o sjemenu, ne o proizvodu koji je spreman za tržište, za konzumaciju to jest. Dakle, u momentu skladištenja tu se ponovno proizvod kontrolira, da nema dakle patogenih organizma i insekata. I to su dakle patogeni organizmi e, iz karantene koji se as ne smiju pojaviti na našem teritoriju. Nakon toga se radi još kontrola nakon pakiranja, a prije stavljanja na tržište i sam taj prijelaz, dakle već dakle, te tri kontrole, nakon te tri kontrole, ukoliko se bude u redu, e, proizvod se stavlja na tržište, u protivnom ne smije otići na tržište. I na taj način sektor proizvodnje sjemena osigurava potpunu sljedivost od samog početka i poljoprivrednici koji siju sjeme koje je službeno kontrolirano znaju da se mogu Dakle, dakle, da proizvode proizvod koji je siguran i zdrav. Evo jedan konkretan primjer. Noj plaćamo oko 450.000 eura godišnje za kontrole, to je dakle oko 5% našeg ukupnog godišnjeg prometa. Koji su za nas ciljevi službenih kontrola? Zašto smatramo da su te kontrole korisne? Zato što svi dionici iz tog sektora, mm, dakle svi su na jednakoj razini, prema svima se ravnomjerno postupa. Zatim druga stvar, zato što pružaju e, sigurnost i zaštitu potrošača, koji onda zna Eh, dakle da raspolaže s proizvodom koji je dobro identificiran i da se može pratiti dakle od samog početka. Zatim iz takvog kontroliranog sjemena se naravno sprječava širenje bolesti i patogenih organizama. i koji se odnose i na patogene organizme iz karantene koji se ne smiju pojaviti na našem e, teritoriju. Tako da, mm, da nema svih ovih kontrola, ne bi se u samom startu mogla zaustaviti širenje tih e, bolesti. Što očekujemo u budućnosti? Očekujemo veću usklađenost zakonodavnih propisa, e, veću integraciju službenih kontrola, mm, zadužiti za to e, Ured za hranu i veterinarstvo, zatim usklađenu provedbu propisa od strane svih zemalja članica i mislim da će to sve biti jako korisno za tvrtke poput moje, zato što plasiranjem svojih proizvoda na tržište cijele Europe mora dakle moramo biti sigurni da igramo na terenu dakle na kojem vrijede ista pravila za sve. Naša tvrtka, kao što sam rekao, mala, ali izvozi sjeme riže u sve zemlje Europske unije. Govorimo o provetu o 1,5 milijuna eura, to je dakle 16% ukupnog prometa tvrtke, a izvozimo i izvan Europske unije, e, dakle 0,4 milijuna eura, dakle oko 5% našeg prometa tako da e, usklađivanje pravila na razini Europske unije je za nas doista bitno. E, ono što očekujemo od budućnosti je e, pojednostavljivanje. Ne želimo da troškovi našeg grada budu previsoki i mislimo da bi se to moglo učiniti time što bi se određene aktivnosti delegirale samim tvrtkama tvrtke koje se bave proizvodnjom sjemena već imaju e, educirano e, osoblje i opremljene laboratorije zato što aktivnosti koje se provode paralelno sa aktivnostima službene kontrole kako bi se već prije samog početka proizvodnje utvrdilo hoće li to sjeme biti dobro ili ne. Dakle, sve to činimo kako bismo spriječili da na samom kraju moramo dakle uništiti cijelu šaržu zato, samo zato što dakle od početka nismo pratili situaciju. Tako da na taj način to se sve čini kako bi se cjelokupnom sektoru nudila ista kvaliteta. Sve je to potrebno malim i srednjim tvrtkama zato što će one na taj način omogućiti provođenje kontrola, a da pritom ne potroše puno. Isto tako podsjećam vas da e, mala i srednja poduzeća, dakle u ovom području, u ovom sektoru, je oko 70%, tako da izuzeće e, tog sektora bi zapravo značilo povećanje cijena za ostale. Naš cilj na razini sljedivosti je dakle da imamo dakle da zajamčimo minimalnu kvalitetu za sve vrste sjemena. Dakle da imamo jedan minimalni standard kojeg će se sve tvrtke morati pridržavati. A slučaj riže je emblematičan zato što u Italiji postoji obveza da se riža pakira sa imenom, sa nazivom vrste tako da samo ako krećemo sa službenom kontrolom moguće je osigurati da u određenom pakiranju bude ona vrsta koja je navedena na tom pakiranju. Prelazim sad odmah na zaključke. Dakle, mi u udruženju proizvođača sjemena smatramo da je potrebno zadržati snažan e, sustav službenih kontrola da se usklade službene kontrole diljem Europske unije kako bi se omogućila, dakle kako bi se osigurala ista pravila za sve, da se pojednostavni sustav kako bi se omogućila suradnja jav, dakle javno eh, javno privatna suradnja te na kraju kako bi se zajamčila kvaliteta i sljedivost. Hvala vam doktore Biloni. Čuli smo o fazama službenih kontrola sjemena koje se kontrolira i nakon toga plasira na tržište. I čuli smo i da sjeme ima veliku dodanu vrijednost. Idemo sada na izlaganje Luke Petersa, predsjednika radne skupine eh, o fitosanitarnim pitanjima udruženja udruženja Kopa Kođeka. Siguran sam da će nam vaše izlaganje predstaviti učinak novog prijedloga uredbe o financiranju službenih kontrola i to pogotovo kako će to utjecati na mikro tvrtke. Hvala, gospodine predsjedavajući. Drago mi je što ste pozvali Kopa Kožeka kao predstavnik europskih farmera i europskih poljoprivrednih zadruga. Kao što znate, mnogo naših članova su mala i srednja poduzeća i njih veoma zanima e, što piše u novom prijedlogu vezano za financijske implikacije. Mi kao Kopa Kožeka bismo kao prvo htjeli čestitati Europskoj komisiji na reviziji ovog prijedloga zato što je efikasnost, učinkovitost i nepristranost e, službenih kontrola nešto što je u samoj žiži interesa farmera i poljoprivrednih zadruga. Ovo u svakom slučaju podržava našu odlučnost e, da potrošačima u Europi i u cijelom svijetu ponudimo zdravu i sigurnu hranu. Europski farmeri i poljoprivredne zadruge e, suočavaju se sa sve većom konkurencijom ne samo unutar Europske unije nego i od strane poslovnih subjekata iz trećih zemalja i svi se moraju pridržavati veoma visokih standarda proizvodnje. Pošteno tržišno natjecanje je svakako jedan od aspekata koji omogućava poslovnim subjektima da pruže bolje usluge i da budu inovativni kako bi se suočili sa budućim izazovima kao što su sigurnost hrane, klimatske promjene i zaštita okoliša, novi rizici i tako dalje. No, tržišno natjecanje funkcionira kada svi e, posluju pod istim uvjetima, uključujući i treće zemlje. Postoji ta dimenzija konkurentnosti, konkurencije koja nadilazi granice unutarnjeg tržišta i mi nažalost moramo reći da ova revizija ne odražava sve aspekte toga. Neki od naših glavnih partnera i dalje E, imaju službene kontrole koje se financiraju iz državnog novca. Također, europski poslovni subjekti moraju plaćati dodatne službene kontrole koje nameću treće zemlje kada izvoze na njihova tržišta, tako da moramo plaćati dva puta. Znači jednom u zemlji ili regiji gdje se proizvodi unutar Europske unije i onda drugi puta u zemlji e, u kojoj se izvozi. Mi smatramo da prebacivanje tereta plaćanja e, tih troškova e, službenih kontrola na privatne poslovne subjekte, neovisno o njihovoj veličini, je samo po sebi kontraproduktivno, imat će negativan utjecaj na njihovu konkurentnost. Službene kontrole se moraju smatrati javnom uslugom koja se već financira kroz, iz poreznog novca. Iz tih razloga mi odbacujemo ovaj sustav obveznih naknada koje se naplaćuju od poslovnih subjekata neovisno o njihove veličini imamo cijeli niz bolesti e, razne stvari koje se tiču e, zdravlja životinja i zdravlja e, biljaka ovise o turizmu. O tome nismo uopće govorili, ali gdje je doprinos tog sektora sigurnosti, zdravstvenoj sigurnosti. Mi smatramo da izuzeće mikropoduzeća od plaćanja tih troškova službenih kontrola nešto što trebamo očuvati, iako bi se to trebalo proširiti na sve poslovne subjekte u Europskoj uniji, neovisno o njihovoj, veličini. Mala i srednja poduzeća su u samom srcu europskog gospodarstva njihovo izuzeće je svakom slučaju u skladu sa komisijom Europske komisije Europa 2020. i povezanom politikom smanjenja regulatornog e, opterećenja za mala i srednja poduzeća kako bi se potakla njihova konkurentnost. U skladu sa brojkama koje je objavio Eurostat, e, udio mikropoduzeća je relativno nizak u ukupnom prometu tih sektora na koje će ovo najviše utjecati. E, u Europskoj uniji to je samo 5% ukupnog prometa u tim sektorima, znači to otpada na mala i srednja poduzeća. Znači imamo velik broj tih poduzeća, ali oni sudjeluju sa samo 5% u prometu. 90% tih subjekata je malo e, i srednji su mala i srednja poduzeća. E, I zbog toga mi mislimo da farmeri i poljoprivredne zadruge neće moći prenijeti te troškove na nekog drugog. I već sada se suočavaju sa manjim zaradama, manjim maržama i zaista se bojimo da e, troškovi inspekcije će morati snositi farmeri jer farmeri ne mogu ni na koga više prenijeti te troškove jer su oni na samom dnu tog prehrambenog lanca i moramo e, paziti da e, te troškove snose oni poslovni subjekti koji ne podliježu tim derogacijama. Mi želimo da odgovarajuća tijela preuzmu na sebe odgovornost. Nažalost, e, nemamo nikakvih stimulativnih mjera, nema nikakvog uvjeta za nadležna tijela da provode službene kontrole na najučinkovitiji način. To znači da će u stvarnom svijetu će proizvođači morati platiti račun, a to nije prihvatljivo. Točno je da obveza da se da, poslovni subjekti u poslovanju hranom moraju e, osigurati sigurnu hranu, ali ono što nije točno je da oni sami i jedini moraju snositi troškove službenih kontrola. Zaista se bojimo da će sva ta mala i srednja poduzeća, sve te velike brojke o kojima smo govorili, ako uvedete taj sustav e, ubiranja naknada, da oni naprosto neće imati dovoljno novca i da će to utjecati nepovoljno na prihode od poreza. ću vam neke konkretne primjere toga što se danas događa na našim farmama. Farmeri već sada podlježu cijelom nizu e, sve većeg broja kontrola u različitim momentima tokom godine i to zahtjeva dodatna, dodatno vrijeme i resurse. Mi mislimo da bi trebalo napraviti takav sustav gdje će se te kontrole provoditi sve odjedanputa kako bi bile učinkovite. Farmeri i poljoprivredne zadruge e, često su di imaju također neke svoje dobrovoljne e, programe nadzora kvalitete E, koji osiguravaju da oni budu sukladni sa standardima Europske unije pa čak i više od toga. Dakle, inspekcije vrše i kontroliraju ih nezavisna treća tijela. Ali ono što se zapravo događa je da onda nadležno tijelo dođe e, i izvrši inspekciju na naš trošak i ponovno zapravo nadzire ono isto što je već provjereno. Trebalo bi biti svima jasno da integracija između te privatne, privatnih kontrola i službenih kontrola bi se trebala na neki način omogućiti. Tu se također mogu ostvariti velike uštede, zato što će se naprosto raditi na koordinari, ko, sa više koordinacije. Znači govorimo o službeno akreditiranim e, Um, organizacijama koje izdaju takve potvrde. I konačno, uh, naravno pozdravljam ovaj koncept transparentnosti i usklađivanja koji je dio ovog prijedloga kako za poslovne subjekte tako i za nadležna tijela. Mi svakako želimo da unutarnje tržište dobro funkcionira i da se dobra praksa učinkovitosti uh, proširi po cijeloj Europskoj uniji. I evo da zaključim, trebamo se pobrinuti da pravila koja podržavaju konkurentnost europskih farmera i poljoprivrednih zadruga postoje, uključujući i pametnije korištenje resursa koji su nam na raspolaganju, a da se istovremeno zajamči visoki nivo standarda produktivnosti. Mi trebamo da parlament, Europska komisija i Europsko vijeće stvarno naglase taj aspekt u ovoj reviziji sustava službenih kontrola. Puno vam hvala. Grazie. Hvala. Hvala, doktore Peters. Spomenuli ste vrlo interesantne izjave o kojima ćemo svi zajedno raspravljati. Dajem riječ gospođi Ruth Vejle. Dakle, e, predstavnice Europske organizacije europskih potrošača. Izvolite. Hvala i zahvaljujem se odboru za okoliš što su nas pozvali ovdje da e, prokomentiramo ova pitanja sa stanovišta potrošača. Kada pogledam e, ovaj nacrt izvješća e, gospođe Delange, vidim da su neki naši stavovi već uključeni u nacrt, ali jedan dio toga odnosi se i na službene kontrole, pa ću samo ukratko proći kroz to. Mislim da se sve to svodi na jednu stvar. Ako govorimo o ponovnoj izgradnji povjerenja potrošača u taj prehrambeni lanac, bilo je puno slučajeva gdje je došlo do e, zaista e, teških situacija gdje potrošači su izgubili to povjerenje. E, nužno je u tu svrhu da nadležna tijela funkcioniraju nezavisno, da djeluju nezavisno i da sva druga tijela kojima oni delegiraju neke mjere također budu nezavisne. Također moramo imati redovne provjere, redovne revizije da vidimo da zaista oni na odgovarajući način vrše svoje zadaće. Naravno, e, ne radi se o tome tko će, ne samo tko će provoditi inspekcije, nego nad kime i što treba biti obuhvaćeno inspekcijama. Stalno se vraćamo na ovaj skandal sa konjetinom, ali to je zato što je to bio najnoviji taj veliki skandal u Europi, koji je ponovno naglasio tu potrebu da se registriraju svi posrednici i da svi budu podložni istim zakonskim propisima. Taj skandal je još jednom naglasio kako je dugačak i kompleksan e, taj prehrambeni lanac i da zaista postoji ta potreba da svi posrednici budu obuhvaćeni istim e, zakonskim propisima i da moraju udovoljiti istim uvjetima. Naravno, svi se slažemo da resurse treba posebno prilagoditi i e, onima koji su gdje postoji najveći rizik. Ali mnogi su zastupnici u Europskom parlamentu naglasili da e, među rizicama također i ekonomski gubitak od strane potrošača i opasnost da se ugrozi njihovo zdravlje i život. I iz tih kriza e, i skandala je jasno da, da postoji ne samo sigurnost nego i kvaliteta koju očekuju potrošači. Ali eto opet na osnovu ovih e, najnovijih skandala možemo reći kako je važno da se da postoji ta snažna koordinacija i komunikacija među zemljama članicama i od ključne važnosti da se razmjenjuju informacije i obavešteni podaci kao što je i e, gospodin iz e, Ujedinjene kraljevine rekao trebamo imati taj robustni učinkoviti sustav koji će omogućiti brzu razmjenu informacija obavještajnih podataka između zemalja članica to je i uvedeno u ovaj prijedlog komisije e, širenje to jest podjela tih, dijeljenje tih informacija o potencijalnim rizicima može možda taj problem riješiti u samom začetku i ako govorimo o potencijalnim kontaminantima i nekim drugim elementima i opasnostima koje utječu na globalni e, prehrambeni lanac, to se može na taj način riješiti. Moramo imati taj, tu mrežu komunikacije među, među zemljama članicama. Kada se identificira neka potencijalna prijetnja, mora se pokrenuti sustav i obavijestiti se potrošače što je moguće prije i nadležna tijela kako bi se mogli poduzeti odgovarajući koraci. Mislim da su svi danas naglasili e, važnost financiranja e, službenih kontrola. Vidim da će to biti e, veoma važna tema, o tome će se zasigurno dosta raspravljati. Svi se slažemo da je potrebno da postoje odgovarajući resursi, da se provode ovi zakonski propisi. I komisija namjerava da se te naknade ubiru od većeg broja poslovnih subjekata, no postoji taj e, fokus na transparentnost izračuna i prikupljanja tih naknada. Tako da je veoma važno da to bude što je transparentnije moguće kako bismo bili sigurni da nadležna tijela ostaju nezavisno, da se ne dovede u pitanje ili da ne postoji percepcija da je njihova nezavisnost dovedena u pitanje. Također, ako to sagledamo sa stanovišta toga da se mogu uvesti te naknade kako bi se na neki način stimulirali E, poslovni subjekti da e, uvedu dobru praksu, dakle onaj sustav bonus malus, oni koji se pridržavaju zakonskih propisa mogu biti dobiti umanjene naknade, ali to bi također moglo funkcionirati i na taj način dakle da vam se naknade uvećaju ukoliko često kršite propise. Jedno pitanje i to su danas svi naglasili je izuzeća za mikropoduzeća govorili smo o ovom pristupu koji se zasniva na riziku za same inspekcije i znamo da mikropoduzeća bi trebala biti time obuhvaćena zato što e, njihovi pogoni mogu biti rizični, mogu biti izvor opasnosti, tako da je veoma teško shvatiti e, na neki način pomiriti ta dva aspekta, e, tako da mislim da bi ovaj odbor možda trebao razmisliti o tome. Naravno, vraćamo se na ovo pitanje nenajavljenih inspekcija. To je od nas, za nas od e, izuzetne važnosti. E, prethodna najava bi se trebala davati samo u izuzetnim okolnostima. U ovom prijedlogu komisije e, dosta je ostalo nedefinirano koje su to okolnosti, dakle kad se mora najaviti inspekcija. Za nas je jasno da ako se unapred e, najavi inspekcija, čak i ako je nekoliko sati, onda možda e, inspektor neće dobiti pravu sliku toga kako posluje to poduzeće. Zaista je važno da se to razjasni koje su to izuzetne okolnostima, okolnosti u kojima se trebaju unaprijed najaviti inspekcije kako bi se osiguralo da odgovarajuće osoblje bude u samom pogonu. Što se pak tiče sankcija, odnosno kazni, o tome se također dosta govorilo i sam povjerenik Borž rekao nekoliko puta da se ne smije isplatiti zločin. Postoji potreba za strogim kaznama, tako da se destimulira prevara i nesigurno poslovanje, ali istovremeno trebamo imati koherentni pristup, usklađeni pristup tim eh, globama, financijskim novčanim kaznama. I ovdje bismo htjeli razmotriti možda ulogu komisije koja bi možda mogla napraviti nekakve smjernice za zemlje članice, zato što kao što smo čuli eh, zakonski propisi se na različite načine primjenjuju u različitim zemljama članicama, tako da možda bi te smjernice mogle omogućiti zemljama članicama da u budućnosti imaju jedan usklađeniji pristup e, tom pitanju novčanih kazni. I zadnja stvar, posljednja stvar za nas je transparentnost e, u poštivanju propisa. Kao što znate, od, imamo cijeli niz stvari na našem popisu, ali ako ne postoji ta transparentnost, onda potrošači neće imati onoliko povjerenja koliko bi trebali imati u prehrambeni lanac e, u Europskoj uniji. Podržavam e, predstavnika Ujedinjene kraljevnika koji je spomenuo sustav koji postoji u Ujedinjenoj kraljevini postoji i u drugim zemljama u Danskoj i Neke druge zemlje također raspravljaju o tome i također e, čujemo od trećih zemalja koje imaju takav sustav i e, rezultati ukazuju da je zbog toga došlo do e, manjeg broja trovanja hranom. Mislimo da je važno da potrošači imaju informacije o standardima poštivanja, odnosno sukladnosti u različitim dijelovima sektora i od strane različitih e, poslovnih subjekata zato što onda bi potrošači mogli donijeti informiranu odluku gdje hoće kupovati i jesti hranu, a s druge strane, kao što je već napomenuto, to bi omogućilo da se e, standardi povise. Tako da bi to imalo više dobrih strana. Mi mislimo da bi zemlje članice trebale objavljivati informacije i o rezultatima e, svojih inspekcija, ali bi i e, subjekti u poslovanju hranom trebali također te informacije moći objaviti i dati ih na raspolaganje potrošačima kako bi oni mogli donijeti informirani izbor. E, mislim da stvarno imamo o čemu razmišljati nakon današnje rasprave i drago nam je što ćemo s vama surađivati i moći dati vam svoj konstruktivni input. E, nažalost, e, neću moći sudjelovati u raspravi, moram sada otići, ali ukoliko imate kakvih pitanja, možete nas slobodno kontaktirati. Hvala. Pa- Prije nego dam riječ predsjedavajućoj gospođi Klas, htio sam e, čestitati gospođi Beo zato što nam je izložila stavove potrošača. Potrošači traže stroge kontrole, traže jasna pravila o provođenju kontrola i za proizvode iz Europe te za proizvode izvan Europe. Tako da hvala vam. Izvolite, gospođo predsjedavajuća. Hvala kolegi Prilu. Sad smo čuli dobre prijedloge i naputke s druge strane stola. Mnogo toga je postalo jasnije. Dobro je kada obje strane vide što se može učiniti da ostvarimo zajednički cilj. Pitam e, izvjestitelje u sjeni, pitam kolegice i kolege, ima li još e, bilo kakvih pitanja? E, kolega Šnelhart i gospođa McEwen. Izvolite kolega Šnelhart. Hvala. Ovo je bilo jako zanimljivo i još bih se vratio na jednu temu, a to je informiranje javnosti. Mnogo smo o tome čuli. Spektar e, toga što smo čuli išao je od jedne do druge strane. E, vidjeli smo kakva je e, pozicija potrošača, e, udruženja, institucija, poduzeća, kako treba izgledati financiranje. E, čuli smo o poteškoćama, vidjeli smo kako treba obavještavati javnost, ali u svojim izavama spomenuli ste da treba razgraničiti pojam prevare i e, zabune. Treba li onda javno objaviti slučaj prevare, a ako se netko nenamjerno zabuni, onda to ne treba objaviti. To je pitanje e, koje muči sva poduzeća. Smatram da opća objava rezultata tata može biti opasna i slažem se da bi to moglo ugroziti poslovanje poduzeća. No pitanje je gdje je granica između ta dva pojma. Tko će dozvoliti službi ili inspektoru da nešto objavi što bi moglo naškoditi nekom poduzeću. E, šteta što je kolegica već otišla, ali ovaj sustav u Damskoj doveo je do manjeg broja slučajeva trovanja hranom. Mi to u Njemačkoj nemamo takav sustav, ali isto tako nemamo puno slučaja trovanja hranom, pa možda i ne postoji tako jasna veza između to dvoje. No, rado bih čuo vaše mišljenje o tome. Što imate za reći na tu temu? kako e, trebamo postupati ako se uvede taj sustav. Dakle, što je prevara, što se smije objaviti, a što ne. A drugo pitanje, ako dođe do kontrole, želite li više informacija od strane službe koja vrši kontrolu? Kako želite saznati te informacije? Želite li surađivati sa e, kontrolom ili želite da ona surađuje s vama? Hvala Horstu Schnellhartu, sljedeća um, Htjela sam samo spomenuti dvije stvari. Prvo, Zanima me koji su operateri pokriveni aktivom? Dakle, jesu li trgovci mesom? Mislim da nisu. Mislim da oni nisu pokriveni tim propisom. A druga stvar, puno smo govorili o nenajavljenim inspekcijama i o njihovoj važnosti. Te učestalosti inspekcijama. Znam da u prošlosti u rasjekavaonicama imali smo inspekcije vrlo, vrlo učestale, a mislim da sad ne najavljene. ne znam zapravo da li su postigle bolji učinak. E, što kažu proizvođači? Mene bi interesiralo kako će, imate li službene kontrole u malim poduzećima, velikim poduzećima, kako to utječe na e, svakodnevni rad, koliki indirektni troškovi nastaju. Nismo o tome uopće raspravljali, a i to valja uzeti u obzir. E, ja se bavim ako se bavim poljoprivredom znam da moram imati sve propise u glavi moram ih moći primjenjivati i njima vladati ako imam kontrolu na svojem imanju onda mi e, dođe čovjek koji je stručnjak za jedno područje e, ako govorimo o učinkovitim kontrolama, onda smatram da moramo uzeti i to u obzir. Koliko neizravnih troškova nastaje za poduzeće u tom slučaju, smatram da je važno da to još jednom predstavite. Hvala za ovo pitanje, ali nitko se više ne javlja za riječ. Ja bih se nadovezala još jednim pitanjem. Ovdje se svađamo cijelo poslijepodne oko financiranja, financiranja kontrola. Mislim da je gospodin Borelo upravo rekao da moramo razlikovati između kontrola koje imaju e, gospodarsko opravdanje i onih drugih. E, ja sam se dugo borila sa tim pitanjem što je time mišljenjem, koje kontrole donoze e, ekonomsku korist. Slušala sam ono što je gospodin Calderone rekao u vezi mesa. Svi želimo sigurnost, ali kakva to onda kontrola donosi ekonomski uspjeh? Onda je došao e, gospodin Biloni i on je govorio iz perspektive e, proizvođača sjemena. Onda sam mislila to su kontrole koje su gospodarski opravdane. Ako kažete imamo certificirano sjeme, onda ćete biti vrlo visoko pozicionirani na tržištu. Onda ste rekli da postoji e, vlastito certificiranje, vlastita kontrola, onda mi se pojavio upitnik e, iznad glave. Ali e, sada bih vas pitala, ako jedno E, poduzeće e, ima sjeme koje je certificirano na tržištu je li onda e, ta ekonomska korist da sam dobro pozicionirana na tržištu, da znam da moje sjeme nema nekakve uzročnike bolesti. Ako sjeme ne bi bilo dobro, onda ne bih mogla prodavati to sjeme tu također postoji određeni interes. Postoji jedan ekonomski interes e, za kontrolama i za vlastitim kontrolama. Mislim da je to jedna zanimljiva diferencijacija. Gospodin Peters e, je predstavio e, male proizvođače. Oni imaju mnogo pojedinačnih kontrola. O tome smo također nešto čuli. prije sam bila izvjestiteljica za zaštitu biljaka i za održivost e, sredstava za zaštitu biljaka. Postoje certifikati koji se zahtijevaju, postoje dokazi o sljedivosti koje morate imati. A osim toga postoje i mnogo drugih kontrola na gospodarstvima, na imanjima koje se tiču sukladnosti. Kako možemo to sve koordinirati? Čuli smo e, da je svatko zadužen za jedno usko područje, ali mora postojati mogućnost koordinacije i e, moramo moći reći ovo smo već kontrolirali i to ne treba ponovo kontrolirati. Postavlja se pitanje kako postići bolju koordinaciju kada govorimo o ovoj temi. Kolega Schnellhardt želi još nešto reći. Moram komisiji postaviti jedno jasno pitanje. Sa financijama imamo problem. Kako će neka služba nametnuti pristojbe koje će pokriti sve troškove. Kolike bi to naknade trebale biti? Oni bi morali reći to stoji tisuću eura. Kako će onda oni to sad provesti? Kako je to kod drugih poduzeća? E, je li tamo trošak 500 eura? E, moraju li se ti troškovi izraziti za svako poduzeće ili to treba urediti na nekom području, na nekoj pokrajini? Onda morate e, pokriti te troškove i to pomoću tih kontrola. I onda postoje određeni problemi. <laughs> Prvo ću dati riječ kolegama i predlažem da idemo e, redom, gospodine Calderone. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. Na prvo pitanje, dakle, razlike između prijevare i nesukladnosti važno je znati e, da postoji sustav koji se zove sustav brzog uzbunjivanja koji upozorava dakle e, nadležna tijela i subjekta u poslovanju s hranom o potencijalnoj opasnosti e, dakle da je na tržište stavljena hrana koja je neprikladna za konzumaciju. I upravo zahvaljujući tom sustavu u nekim situacijama smo mogli i pronaći situacije koje su nesukladne, koje nisu namjerno nesukladne, ali i prevare. Dakle, taj sustav se odnosi na sigurnost hranom i taj se sustav može e, koristiti i za aspekte koji se ne odnose na e, sigurnost hrane. Danas smo jako puno puta spomenuli skandal sa konjetinom. To je prijevara, prava pravca ta prijevara, ali nema nikakve veze sa sigurnošću hrane, već dakle sa komercijalnom aspektu koji je naravno vrlo važan, ne želim e, reći da ga smatram manje važnim. U sektoru proizvodnje mesa postoji dakle stalna kontrola. U klaonicama imamo veterinara, e, meso se ne može staviti na tržište ako nema oznaku zdravstvene ispravnosti. Tako da to je stvarno jamstvo da se službene kontrole provode. Za sljedeću fazu proizvodnje, dakle e, pogoni za obradu mm, mesa, tu je također kontrola vrlo e, stroga i, u ovom slučaju postoji sustav identifikacije. Tvrtke koje proizvode te e, proizvode moraju biti registrirane, moraju biti u sustavu kontrole i dakle mora imati, dakle svaki proizvod koji izađe mora imati oznaku. Tako da objava i transparentnost kontrole za nas je to odlična ideja. Nemamo nikakvih problema e, s time da prikažemo kontrole i rezultate naših kontrola, zato što kontrole su brojne i zasigurno su i učinkovite. Prije sam zaboravio spomenuti u, o, kad govorimo o izuzeću mikro subjekata, mi u našim, među našim članovima imamo i male e, tvrtke no smatramo da to nije mm, pravedno zato što to izuzeće ne može dozvoliti svim subjektima da imaju iste kontrole a da ne sudjeluju u pokrivanju tih troškova i to je situacija i u Italiji zato što bi troškovi kontrola zapravo onda završili na malom postotku srednjih i velikih poduzeća koji bi morali pokriti troškove za e, kontrol za cijeli lanac, a mislim da to stvarno nije u redu. Te na kraju, u našem slučaju mi imamo određen preduvjet. E, priča o kontroli mesa u industriji mesa je toliko duga da jednostavno nama je to najnormalnija stvar i kontrole su potrebne u, u svakom trenutku u kojem se provode i e, isto tako su ključne i za izvoz u treće zemlje. Ja bih rekao nekoliko riječi o dvije stvari, o trošku kontrola te o vrijednosti kontrola za naše tvrtke. Trošak kontrola e, su uglavnom dakle proporcionalni. Proporcionalni količini proizvedenog sjemena. Tako da malo je troškova koji su fiksni. Govorio sam vam o lancu kontrola u sektoru proizvodnje sjemena i troškovi se plaćaju po toni ili po kilogramu tako da uglavnom su proporcionalni. Iz tog razloga mi ne smatramo da mikro, eh, tvrtke, dakle mi smatramo da bi trebalo troškove ravnomjerno rasporediti kako bi svi imali dakle eh, odgovarajući prostor, a osim toga i da se stvori pravedna situacija za kontrole u cjelokupnom sektoru. Što se tiče vrijednosti kontroliranog sjemena, mi smatramo da nema dovoljno informacija ili se informacije ne koriste informacije koje se odnose na službene kontrole ne koriste se dovoljno od strane poljoprivrednika i od strane potrošača. A da su dakle te dvije skupine bolje informirane, mogle bi dakle bolje cijeniti sjeme koje je prošlo kroz kontrole. Tako da mi zajedno sa poljoprivrednicima i potrošačima radimo na tome e, da shvate da kontrolirano sjeme ima dakle svoj identitet, da dakle potrošač zna što ima u tanjuru, ali isto tako znaju da je taj proizvod siguran. na tome na tom je području jako puno posla, mi to činimo kao privatna tvrtka, ali bismo voljeli vidjeti pravila koja će dovesti do toga da se informacije o tim kontrolama šire i kako bi onda ti troškovi zapravo se mogli iskoristiti na jedan drugi način i kako bi donijeli gospodarske koristi cjelokupnom lancu od proizvođača sjemena do poljoprivrednika i potrošača. Uh, Evo da se nadovežem na prethodnog govornika. U redu je da se obavijesti potrošača tim stvarima. Zato što će to utjecati na njegove odluke o kupovini i potrošnji, konzumaciji, ali tko će informirati farmere, to je moje pitanje. Radi se o mnogo informacija, o mnogo zakonskih propisa, svi govore o tome da treba slati inspekcije eh, na farme, a nitko nije ništa rekao tome kako se kako informirati farmere i kako njih uputiti kako se primjenjuju ti novi zakonski propisi. Eh, što se tiče ovog pitanja gospođe Klaus o ovom unakrsnoj sukladnosti i tako dalje, po mom mišljenju govorimo o dvije različite stvari. Imate s jedne strane ovaj paket PPP i održivo korištenje i prije provedbu svega toga. To sve ima na kraju reperkusije po sigurnost hrane. Ovaj zakonski propis eh, se uglavnom eh, uglavnom govori o tome kako će zaštititi svoje biljke na svojoj farmi kako bi osigurao da te biljke završe u hrani koja je sigurna. Dakle, to je jedan korak prije nego što počnemo govoriti o sigurnosti hrane. Znači, po mom, po mom mišljenju radi se o dvije stvari. Vaše pitanje, gospođo Klas, kako se može kontrolirati sve, mogu samo vam odgovoriti proto pitanjem kako farmer može sve to provesti. Kada farmer bude sve to mogao provesti, onda će biti moguće da odgovarajuće e, obučen inspektor provede kontrolu. To je vrlo jednostavno. Što se tiče pitanja gospođe Reimer o troškovima, neću sada ići e, u brojke, ali samo ću vam dati jedan filozofski odgovor. To je vrlo različito. To jest ovisi o tome što se kontrolira ako inspicira, ako provodite inspekciju dokumentacije, neće biti problema, možete to napraviti u vrijeme kad nije žetva. Ali ako hoćete kontrolirati procese, slažem se da to treba provesti u vrijeme žetve, ne možete to napraviti ako mašinerija ne radi, tako da e, postoje razlike. Većinu vremena, koliko ja vidim na osnovu toga što sam u kontaktu sa 2000 farmi, je to da jako puno stvari se odvijaju u isto vrijeme i ako uđe, ako dakle, ste u ako je žetva u punom zamahu i ako tražite da se provede inspekcija dokumentacije, onda će taj poljoprivrednik eh, se malo uznemiriti. Nije problem sa samom kontrolom, nego sa time kada se ona provodi, da li je najavljena ili nije. Znači tu bi trebala postojati određena doza empatije s druge strane. Uh, timing Naravno, vrijeme godine. Neće biti nikakvih problema ako se inspekcija provodi prije žetve, prije sjetve. Zašto ne bi se tada provela kontrola? Ali samo jedna stvar koja se ne spominje. U stvarnom životu postoji nešto što se zove opcija 2 gdje se kontrola gdje postoji netko ko kontrolira kontrolora ako želite biti učinkoviti siguran sam da e, e, komisija zna kako to funkcionira u Belgiji ako želite biti jako brzi, jako učinkoviti možete se opredijeliti za tu opciju 2 ali eto, u redu, to je sve što imam reći Hvala. Još imamo pitanje za komisiju vezano uz troškove i što to znači da troškovi trebaju pokrivati kontrole. Prvo ću odgovoriti na gospođu, gospođi Mekadl. Dakle, nakon ove, ovog skandala sa konjetinom smo razmotrili pravnu situaciju u zemljama članicama i vidjeli smo da tu e, su bili neki poslovni subjekti koji su zaista bili upleteni vrlo duboko u to oni koji su, znači, oni koji su trgovali sa kompjuterima i u svojih domova, bilo je jako teško otići kod njih i prokontrolirati ih i bilo je lakše prekontrolirati one koji su zapravo imali te pogone za raslađivanje mesa i tako dalje. I inspektori su smatrali prije da se u tim skladištima e, za raslađivanje ništa ne događa dokle god je temperatura u redu nema nikakvog problema tijekom cijele godine. Ako je sve na minus 18, e, nema nikakvog rizika. No, međutim, sada se uvidjelo da su ti poslovni subjekti koji su upravljali tim skladištima, tim hladnjačama, su prepakiravali meso, rasjecali ga i prepakiravali, a to nije njima u opisu radnog mjesta. Ako E, ako vi vodite hladnjaču, morate e, biti registrirani za ovo drugo, druge oblike poslovanja a, i može ih se onda inspicirati. Ali veoma je teško provesti inspekciju kod onih trgovaca koji trguju preko interneta iz svojih domova. A što se tiče kalkulacije troškova, nacionalno ili regionalno tijelo jer u Njemačkoj imamo mm, dosta specifičnu situaciju, baš kao u Italiji i Španjolskoj, zato što se radi o saveznim državama, ta tijela moraju izračunati sve troškove za te inspekcije, dakle mm, poslovne prostorije, vozila, osoblje, izobrazba i to se sve mora jasno definirati i oni moraju dobiti plaću ovisno o tome koliko inspekcija provede. Ako imate neki mali sandwich bar i koje možete inspicirati u roku od pola sata, nećete dobiti isto novaca, isti iznos kao i e, za neko poduzeće gdje radi 250 ljudi gdje se proizvodi e, mljeveno meso. Dakle, prijedlog je da se izračun zasniva na tome koliko vremena se provede, uključujući, a tu je uključeno i pla, uključena i plaća, a to je teško zato što plaće ostaju uvijek iste na sjeveru Europe i na jugu Europe. Zato nismo htjeli predložiti jedinstvenu naknadu, recimo 50 eura na sad za cijelu Europu. Zato smo rekli da je tu potrebna fleksibilnost kako bi se uzeli u obzir specifični uvjeti. Sve se mora uzeti u obzir. I naglašavam da u ovom sustavu koji smo mi planirali, recimo za mikropoduzeća, odnosno da velika poduzeća ne treba plaćati za mikropoduzeća. Mikropoduzeća se moraju na neki način primati podršku iz državnog proračuna. Nije sad zbog toga što e, ta velika poduzeća moraju plaćati. Inspekcija u mikropoduzećima bi se plaćala iz e, lokalnih, e, iz proračuna lokalnih vlasti. Naravno, uz poštivanje propisa o državnim subvencijama, državnim potporama to ne bi smio biti sustav e, koji se na kraju svodi na državne potpore. Vraćam vam, odnosno sada da se vratim na ono što ste vi rekli o koordinaciji kontrola na farmama. Gospođa Rajmir je o tome govorila. Ovaj prijedlog nastoji postići to da se to sve bolje koordinira odnosno kada različiti inspektori e, vrše inspekciju različitih aspekata tijekom godine. Bilo bi stvarno glupo da svaki tjedan vam dođe netko drugi i da provjerava neki mm, aspekt poslovanja vašeg poduzeća ili farme. To naprosto na taj način ne funkcionira. Mi bismo htjeli da nacionalne vlasti to koordiniraju i to je jedan od ciljeva ovog novog e, sustava. Dakle, e, farmeri e, moraju mnogo kontrola proći i to nije nešto novo po ovoj uredbi Naravno, u skladu sa zajedničkom e, poljoprivrednom politikom, e, oni njih se kontrolira da se vidi prije nego što dobiju bilo kakve subvencije, da se vidi da li poštuju propisa o dobrobiti životinja, korištenju pesticida i tako dalje. Tako da fokus, gospodine Peters, će biti na tome da se poštuju sva pravila. Znate da e, oni moraju poštivati te propise i to već rade. Hvala za ovaj posljednji odgovor. Srdačno bih e, zahvalila svima. Raspravili smo mnoga pitanja. Mnoga pitanja su ostala otvorenima. Možda su se pojavila i neka nova pitanja. Zahvaljujem kolegama, e, izvjestitelju Pirilu, gospodinu Šnelhartu, koji su sa mnom bili predsjedavajući i vodili su ovu sjednicu. Hvala e, referentima i referenticama Posebno bih e, se zahvalila gospodinu Ključinskasu koji je posebno pozorno pratio ovu tematiku. U sljedećih tjedana i mjeseci još ćemo raspravljati o ovoj temi i nadam se da ćemo doći do zadovoljavajućeg e, rezultata. E, E, izvještaj će biti e, gotov e, početkom studenog i krajem studenog ćemo o njemu raspravljati. U siječnju 2014. ćemo glasati o tome na ovom odboru. Još jednom zahvaljujem prevoditeljicama i prevoditeljima koji su malo dulje prevodili. Svima sretan put i svako dobro. Zahvaljujem svima.